Dear colleagues, please, may I ask you to take seat? And uh, welcome to this session with which, with whom we start the. Dobrodošli na ovaj e, dio radova međuparlamentarne konferencije o stabilnosti ekonomskoj stabilnosti i e, upravljanju u sklopu Europskog parlamentarnog tjedna ponovno pozdravljam sve predstavnike nacionalnih parlamenata i članove Europskog parlamenta. Doista mi je čast i zadovoljstvo ovdje pozdraviti predsjednika Europskog parlamenta Antonija Tajanija i predsjednika Doma zastupnika Malte, gospodina Anđela Faruđu. Pozdravljam također i potpredsjednika komisije Valdisa Dombrovskisa i gospodina Josea Luisa Eskriva, koji je predsjednik Europske mreže neovisnih fiskalnih institucija. I imamo još dva istaknuta govornika iz nacionalnih parlamenta, Paola Guerriera Paleotija iz Talijanskog senata i Norberta Brakmana, člana odbora za proračun Njemačkog Bundestaga. Kao što znate, Danas ćemo se usredotočiti na razmjenu iskustava i gledišta o takozvanom fiskalnom paktu koji je sastavni dio nacionalnih e, politika kao što je predviđeno i ugovorima, dakle stabilnost, e, koordinacija i upravljanje u Europskoj e, monetarnoj i gospodarskoj uniji. Dakle, znamo da nakon pet godina najkasnije od stupanja na snagu ugovora i na temelju procjene iskustava sa provedbom će se potrebne mjere u skladu sa ugovorom o Europskoj uniji i o funkcioniranju Europske unije, sa ciljem ugrađivanja srži ovog ugovora u pravni okvir Europske unije i stoga je danas prikladno što ovdje imamo ovu razmjenu iskustava o provedbi ugovora sa ciljem bolje koordinacije gospodarske politike. Mislim da vas ne trebam ponovno podsjećati na trajanje vaših izlaganja i na to kako treba se javljati za riječ. I stoga ću odmah dati riječ predsjedniku Europskog parlamenta, gospodinu Antoniju Tajaniju. Hvala, Roberto. Uvaženi članovi nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, predsjedniče Doma zastupnika Malte Anđelo Faruđa, potpredsjedniče Dombrovskis, predsjedniče Europske mreže neovisnih fiskalnih institucija, gospodine Eskriva. Poštovani senatore Paolo Guerrieri Paleotti, člane proračuna, e, odbora za proračun Talijanskog senata, gospodine Brakman, član odbora za proračun Njemačkog Bundestaga. Dragi Roberto, kao prvo dopustite mi da zahvalim maltečkom predsjedništvu na suradnji u organizaciji ove konferencije o fiskalnom paktu. Želim poželjeti Malti sav mogući uspjeh u nadolazećim mjesecima u predsjedanju Vijećem Europske unije. Možete računati na parlament e, u ostvarenju uspjeha u vašem predsjedavanju Europskom unijom. Danas e, raspravljamo i razmjenjujemo informacije i najbolje prakse o provedbi fiskalnog pakta. To je sa ciljem jačanja suradnje nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta u gospodarskom upravljanju i u povećanju demokratske odgovornosti. A sada ću prijeći na svoj materinski jezik. Ovih nekoliko dana posvećeno je analizi naše sposobnosti upravljanja europskim gospodarstvom e, i približavanju europskog ekonomskog upravljanja građana i poduzećima. To nije samo teorija, nego o tome ovisi rast i stvaranje radnih mjesta u Europi i to je ono što naši građani očekuju od nas. Nažalost, kriza još nije u potpunosti svladana i rast je i dalje slab. Razina naših ulaganja još je nedovoljna. Nezaposlenost je dvostruka u odnosu na onu koja se bilježi u SAD-u. Problem zaposlenosti mora biti u samom središtu našeg zanimanja, naročito u onim regijama gdje 50% mladih ne nalazi posao unatoč e, pozitivnim podacima izvoza, naše nacionalna gospodarstva i poduzeća, naročito mala i srednja poduzeća, još uvijek najleze na prepreke u pristupu kreditiranju, tržištima i učinkovitim uslugama. Suočeni s ovakvim izazovima trebamo si zadati odgovarajuća sredstva i instrumente. Europska unija ne smije stajati prekriženih ruku jer o tome ovisi i njezino preživljavanje. Naravno, mnogo toga je učinjeno, ali još mnogo toga, vrlo mnogo treba učiniti. Treba dovršiti monetarnu uniju prema naznakama izvješća petorice predsjednika. Trebamo dovršiti izgradnju bankovne unije, jedinstvenog tržišta, trebamo dovršiti digitalno i energetsko tržište, samo da spomenem neke od pohvata koje treba dovršiti. Trebamo bolje uskladiti naše gospodarske politike, smanjiti razlike između država i sve veće gospodarske i socijalne nejednakosti unutar zemalja članica. Naš gospodarski sustav mora biti konkurentniji. Stoga smatram eh, nužnim poduzimanje napora ka preusmjeravanju rashoda u produktivna ulaganja. U tom kontekstu nacionalni parlamenti trebaju odigrati doista važnu ulogu. Njihova potpora onim strukturnim reformama koje su potrebne za porast zapošljavanja je ključna vaše sudjelovanje je ključno. Tu mislim na reformu tržišta rada, usluga, kapitala, javne uprave i mislim na podršku stvarnoj ekonomiji, realnoj ekonomiji i na podršku malim i srednjim poduzećima. Europski semestar, kao što je jučer rečeno upravo ovdje u vječnici, je e, izvanredan instrument za dijalog između europskih institucija i nacionalnih tijela u određivanju nacionalnih gospodarskih politika koje su potrebne za oporavak našeg gospodarstva. Uspjeh e- europskog semestra ovisit će također i o demokratskoj raspravi i provedbi u zemljama članicama. U tom smislu danas razgovaramo o fiskalnom paktu koji je jedan od stupova našeg gospodarskog upravljanja. Znamo da je riječ o složenom sporazumu koji e, zahtjeva također e, i pozitivno stanje u našim e, proračunima i predviđa također automatske mehanizme popravnih mjera. U tom smislu pretakanje ovog pakta u nacionalni gospodarski kontekst nije jednostavno zato jer su mnoge zemlje još suočene sa ogromnim poteškoćama. Stoga smatram da je važno da Europski parlament i nacionalni parlamenti razmotre različita iskustva stečena u provedbi ovih propisa. Što je dalo rezultate i koje su bile poteškoće u vezi s time? Koji je bio učinak na stabilizaciju javnih financija? Koji je poticaj dan reformama? I e, iznad svega treba vidjeti jesu li potrebne prilagodbe kako bismo na održiv način potakli rast, zapošljavanje i realne ekonomiju, naravno uz poštivanje i e, zdravog stanja u proračunu. Moram biti iskren. Ja ne vjerujem u suprotstavljanje mjera štednje i fleksibilnosti. Ja smatram da u našim zemljama članicama trebamo smanjiti javne rashode jer ne možemo bacati novac samo kako bismo zadovoljili građane i kako bismo pobjedili na izborima. Istovremeno sanacija proračuna neće riješiti gospodarske probleme ako se istovremeno snažno ne podrži realnu ekonomiju, poduzeća, industriju, slobodne djelatnosti, poljoprivredu, trgovinu i obrtništvo. Jer u suprotnome bit ćemo slijepi. Moramo podržati oba stupa, dakle smanjenje javnog duga i smanjenje rashoda, ali istovremeno trebamo pomoći poduzećima i industriji i sve ono što čini realnu ekonomiju. Dakle, trebaju nam stoga prilagodbe kako bismo na drživi način potaknuli zapošljavanje i gospodarstvo i naravno sanaciju proračuna. Zbog toga sam tram pozitivnim najavu gospodina Dombrovskisa tijekom e, sastanka Euroskupine prošloga tjedna o objavljivanju izvješća o prenošenju pravila fiskalnog pakta u nacionalna zakonodavstva. To je postupak koji doista ima ogromnu važnost moramo izaći iz Sjepe ulice. Mi smo učinili mnogo, ušli smo u tu ulicu, ali ostali smo na pola. Sada ne nalazimo izlaz iz te situacije. A ako ste zapeli negdje, onda e, ćete se naći u glibu. I stoga prijeti opasnost da naša strategija doživi poraz trebaju nam mjere poticanja rasta kako bismo imali zdrave proračune i zdrave javne financije. To moramo učiniti uz e, poštivanje demokracije i volje građana. Zbog toga je važno sudjelovanje i Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta. Sad kod nas ima drugačije nadležnosti ali ovakve prilike za zajedničko promišljanje o tematikama koje se ne tiču visokih financija, koje se ne tiču elitnih tema, nego su teme koje se tiču svakodnevnog života našeg građana, naročito onih koji žive u teškim gospodarskim i ekonomskim uvjetima, su izuzetno važne jer je naša dužnost da e, zaštitimo najslabije i spriječimo da zaostanu jer kao što stoji u paktu kada se bavimo e, socijalnom ekonomijom, mi smatramo tržište kao sredstvo za ostvarenje takve socijalne ekonomije. To nije svrha samo po sebi, nego je sredstvo za ostvarenje e, socijalne ekonomije i za zaštitu građana naše Europske unije. A sada predajem riječ e, gospodinu Anđelu Ferruđi, predsjedniku Doma zastupnika Malte. Imate riječ. Hvala gospodine Gualtieri izvrsno obavljate ulogu predsjednika odbora za gospodarska pitanja Europskog parlamenta. Hvala vam na vašem angažmanu za naše gospodarstvo i za europske građane. Hvala. Hvala gospodine predsjedavajući, predsjedniče Tajani, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta i naravno uvaženi kolege iz nacionalnih parlamenta. Velika mi je čast što vam se mogu obratiti ovakvom istaknutom prilikom e, u sklopu međuparlamentarnih aktivnosti Malteškog predsjedništva vijećem. Želim iskreno zahvaliti svima vama na tome što ste prihvatili sudjelovanje u onome što se nadam da će biti konstruktivna, otvorena i plodonosna međuparlamentarna konferencija. Dopustite da jasno odmah kažem na početku sljedeće. Želim pohvaliti izuzetnu razinu suradnje između Doma zastupnika Malte i Europskog parlamenta. Da pače, nedavno sam imao sastanak sama gospodine predsjedniče na kojem sam objasnio koliko je to važno kako bismo ostvarili rezultate i na političkom, ali i na upravnom planu. I to je bilo potrebno kako bi se ova konferencija ostvarila. Slušao sam također jučerašnje rasprave u okviru konferencije o europskom semestru koje su bile vrlo korisne i mi ćemo nastaviti nadograđivati na ono što se moglo čuti jučer i što ćemo čuti danas na današnjoj konferenciji. Ovo je izuzetna prilika za razmjenu mišljenja zastupnika sa nacionalne razine iz naših parlamenta i zastupnika Europskog parlamenta. Ovom prilikom razmotrit ćemo proračunske politike i druga pitanja koja su obuhvaćena paktom o stabilnosti i koordinaciji i upravljanju u gospodarskoj i monetarnoj uniji. Dame i gospodo, danas smo se okupili u ovoj vječnici u trenutku kada moramo biti iskreni i reći Europska unija se suočava sa najgorom krizom od postanka. Broj izazova, od kojih bi mogao neke ispomenuti, je bez presedana. Imamo Brexit, imamo izbjegličku krizu, migracijsku krizu, Imamo sve snažni ekstremizam, širenje terorizma, jačanje euroskepticizma i, kao što je rekao predsjednik Tajani, imamo gospodarske i financijske poteškoće kroz koje prolaze neke zemlje članice Europske unije. Imamo mjere štednje, i njihove učinke na najranjivije zemlje. Znamo da je siromaštvo u porastu. I, nažalost, kao što sam spomenuo prije, to nije iscrpan popis poteškoća i izazova. No, ono što je najgore, moram reći, je način na koje je Europska unija pokušala se suočiti sa ovim izazovima, jer nije bila uvijek u stanju dokazati građanima da može biti učinkovita i to zabrinjava. Nije pokazala niti odlučnost, niti dovoljnu učinkovitost, što je u konačnici dovelo do gubitka povjerenja i zanimanja građana za europske institucije. I zbog toga je izgubila relevantnost u svakodnevnim životima onih koje mi zastupamo kao parlamentarci. Osim toga, moram reći da same europske države članice ne, i to naglašavam, ne odlažu svoje razlike kako bi se suočile sa izazovima koji mogu utjecati na čitavu Europsku uniju. Oni utječu na naše brzo i učinkovito napredovanje. Mi moramo što brže ostvariti rezultate koji će biti na korist svakome od nas u našoj obitelji. Usred ovakvih okolnosti, ako nepovoljnih okolnosti, prioriteti martašog predsjedavanja Vijećem Europske unije smatram da su izuzetno relevantni jer će nam eh, pomoći ostvariti pozitivne i moguće rezultate u različitim područjima u kojima Europska unija teško napreduje. I spomenut ću neka od tih područja. Migracije, jedinstveno tržište, sigurnost, socijalna uključenost, europska politika susjedstva i pomorstvo. parlamentarna dimenzija će potaknuti raspravu i dati dodatan uvid u naša cjelokupna saznanja. Nadalje, parlamentarna dimenzija će jače promicati jedinstvo koje nam je nužno potrebno u ovim teškim trenucima. Jedinstvo i dijalog na europskoj, razini, ali također dijalog sa jugom i istokom. Ne smijemo zaboraviti da mi kao parlamentarci možemo i moramo dati primjer svojim djelovanjem. Potrebna nam je politička volja na svim razinama kako bismo iznašli kompromise koji će nam omogućiti usvajanje potrebnih rješenja kojima ćemo se suočiti sa izazovima na najsveobuhvatniji način. Dame i gospodo, posljedice krize 2008. godine, tu mislim na financijsku i gospodarsku krizu koje se još uvijek osjećaju, su dovele do toga da naše financijske i gospodarske poteškoće još nisu svladane. To moramo priznati. Samo učinkovitom suradnjom se možemo s time uspješno nositi i možemo zajedno učiniti nešto kako bismo iz toga izašli još jači. Moramo ostvariti konkretne rezultate ako želimo ojačati povjerenje građana u ono što sam spomenuo prije, odnosno politički establishment, i kako bismo uvjerili svakog od njih da je Europska unija projekt koji donosi koristi svima. Moramo pokazati veću solidarnost i tu ću se poslužiti, e, jednim pojmom koji se koristi u području migracije, ali koji se može primijeniti i na gospodarstvo i financije, odnosno solidarnost prema zemljama članicama koje su u poteškoćama i solidarnost prema svakom ljudskom biću koje živi ispod granice siromaštva ili koje je u opasnosti od siromaštva. Naime, prema statističkim podacima i tu mislim na podatke Eurostata, broj ljudi koji žive u opasnosti od siromaštva ili koji su žrtve društvene isključenosti u 28 zemalja članica je sramotnih 24% prema podacima iz 2015. godine to moramo riješiti. Podsjetimo se da nas naši birači izravno biraju. Mi predstavljamo ljude, mi zastupamo njihove interese i moramo biti njihovi glasnogovornici i moramo služiti njima i njihovim političkim interesima. Zbog toga smo ovdje danas. A također i dnevni red odražava ove naše ciljeve. Primjerice, tu imamo europski stup ljudskih, e, odnosno društvenih prava. To je druga tema na dnevnom redu koja je također nužna kao posljedica nedavne gospodarske i financijske krize koja je imala teške posljedice na brojne zemlje članice. Nezaposlenost, naime, o tome smo već razgovarali. Nezaposlenost mladih e, koja je značajno porasla. Ne samo da raste, nego je dosegla zvijezdane visine i također e, to ima posljedicu na brojne vrijedne ljude u Europskoj uniji. Zbog toga trebamo staviti veći naglasak na socijalnu dimenziju koja je jedna od prioriteta našeg predsjedavanja. Političari, a svi smo političari, ne smiju ponavljati iste pogreške koje su počinili neposredno nakon e, gospodarske i financijske krize. Kao što znate, u to vrijeme neke odluke koje su donesene bez dovoljnog promišljanja o strašnom učinku koje će to imati na najranjivije osobe. Dakle, ne smijemo ponoviti tu pogrešku. Sada ću prijeći na drugu, ali srodnu temu, koja je također važna onima koje predstavljamo, a to je posljednja točka na dnevnom redu, o kojoj ćemo raspravljati također i tijekom sutrašnjeg sastanka. Naime, trebamo uspostaviti ravnotežu između mjera štednje i strukturnih reformi koje su doista nužne kako bi se pojedine vlade uskladile sa europskim propisima o rashodima s jedne strane, ali s druge strane kako bi se razmotrile mogućnosti za pružanje odgovarajuće zaštite u vidu obrazovanja, zdravstva i onoga što je sada najvažnije u smislu stvaranja radnih mjesta za najranjivije u društvu, što uključuje, kao što sam već spomenuo, mlade koji su danas u najvećoj opasnosti. Moram sada zaključiti, ali prije toga želim zaželjeti svima vama plodonosnu raspravu koja nadam se će nas nadahnuti i da i dalje nastavimo ulagati napore i ostvarivati napredak unatoč izazovima s kojima se suočavamo. Budimo smjeli i ohrabrimo se istovremeno kako bi budućnost bila svjetlija nego one godine nakon krize koje su sada već iza nas. Hvala vam. Thank you very much. Uh, um, and now... Hvala vam lijepo. A sada reći dajem potpredsjedniku Europske komisije Valdisu Dombrovskisu. Hvala vam, gospodine predsjedniče, poštovani zastupnici. Prije svega, zahvaljujem na ovoj mogućnosti da komisija doprinese ove razmeni stajališta koja se bave fiskalnim paktom i šire govoreći koordinacijom ekonomskih i fiskalnih politika. Podsjetio bih ukratko zbog čega je došlo do ovog pakta. Fiskalni pakt ne bi trebao biti shvaćen kao izolirana inicijativa, već prije kao sastavni dio šire reakcije na krizu unutar Europske unije i eurozone. 2011. dok je kriza bila u punom jeku, u pozadini mjera koje su pokušavale ograničiti efekte učinke komisije, učinke krize, komisije države članice pokušale su pronaći alate kako bi osnažile proračunsku disciplinu, ali isto tako da države članice preuzmu same vlasništvo nad odgovornim donošenjem fiskalnih odluka. Također smo shvatili da je potrebna e, snažna likvidnost i posvećivanje resursa što bi trebalo ići ruku pod ruku sa mehanizmima koji osiguravaju snažniju fiskalnu disciplinu. Pristup Europskom mehanizmu za stabilnost bio je uvjet za njega je bio uvjet ratifikacija sporazuma o stabilnosti i koordinaciji te, te ispunjavanje svih zahtjeva za fiskalnu odgovornost. Fiskalni pakt je stupio u snagu u obliku uravnoteženih proračunskih pravila u državama članicama, a podržava ga automatski mehanizam zaštite i nadziranje od strane nacionalnih fiskalnih institucija. Cilj je bio osnažiti nacionalni fiskalni okvir kako bi došlo do poštivanja e, pakta za rast i stabilnost. To je bio dobar način da se pobrine da postoje dosljednost između Europske unije i država članica. Podsjetio bih također da je pristup, međuvladin pristup, bio nešto što nije bio naš e, omiljen pristup. Sjećamo se kako je propala izmjena osnivačkih ugovora upravo zbog toga. Što se tiče sljedećih stvari, prije svega bih rekao, osnaživanje nacionalnih fiskalnih okvira ne funkcionira u institucionalnom okruženju. Pakt za rast i stabilnost je naravno glavni instrument za koordinaciju fiskalnih politika. On je uključen i u vremenski okvir europskog semestra što smo raspravljali jučer. E, Pakt za rast i stabilnost s druge strane može samo e, propisivati aktivnosti i zbog toga imamo osnaženu eksante koordinaciju u proračunskom području, osobito u eurozoni, što je učinjeno putem takozvanog zakonodavstva u dva paketa. Države članice moraju podnijeti nacrt svojih proračuna, ti planovi se okupljaju, te planove procjenjuje komisija, govornik se ispričava, i raspravljaju ih e, na sastanku europskih ministara financija. Također, kroz ovu praksu olakšava se dijalog između komisije država članica, kao i između nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Nacionalni i Europski parlament također mogu pozvati komisiju da izloži svoje mišljenje o pojedinom nacrtu proračuna. Snažnija koordinacija za eurozonu također se bavi ukupnim fiskalnim stavom kako bi se pobrinula da dođe do odgovornog i diferenciranih fiskalnih politika koje podržavaju i rast. Uključenost nacionalnih parlamenta je ovdje ključna. Proračunsko tijelo ima jednu od jedna od osnovnih nadležnosti parlamenta, a parlamenti nacionalni provode sve što je dogovoreno. Također rade u bliskoj suradnji i koordinaciji sa vladom koja je zadužena za prevođenje ciljeva u nacionalni proračun koji održava nacionalne prioritete. Druga stvar koju bih rekao tiče se pojavljanja novog oblika fiskalnih dionika, a to su neovisna fiskalna vijeća. Svega nekolicina takvih institucija je aktivna bila aktivna u državama članicama prije krize, a velika većina je stvorena tek nedavno na temelju zakonodavstva EU. Danas gotovo sve države članice imaju takvo fiskalno vijeće koje daje neovisne savjete i to je doista impresivna činjenica. Ta neovisna fiskalna vijeća imaju sve važniju ulogu u nacionalnim proračunskim procesima diljem Europske unije, što je po poboljšalo poštivanje fiskalnih pravila, realističnije prognoze i osnažilo održivost javnih financija. Fiskalni pakt je dao fiskalnim vijećima neke ključne zadatke. Nadziranje nacionalnih proračunskih pravila i korektivni mehanizmi u slučaju devijacija u postizanju tema. Isto tako bave se transparentnošću i učinkovitošću mehanizama za korekcije. Kako bi se pobrinuli da budu učinkoviti, komisija je unutar šireg načela fiskalnog pakta uvela i pravila kojima se oni vode. Fiskalni pakt uvela je takozvane takozvano načelo comply or explain i proračunska tijela bi trebala pratiti preporuke navisnih institucija u skladu sa uravnoteženim provođenjem proračuna. Ukoliko ne bi bili u poziciji da to mogu učiniti, moraju javno objasniti zbog čega je tomu tako. Njihova mišljenja ne mogu biti samo informativne naravi, već se na temelju njih mora djelovati. Fiskalna vijeća iskoristit ćemo u potpunosti samo ako ona doista ostane neovisna i ako im se posveti potrebna pažnja. Uspješno iskustvo sa tim vijećima potaknulo je uspostavljanje nedavno stvorenog Europskog fiskalnog odbora. Radi se o savjetodavnom tijelu koje doprinosi raspravi kako o provedbi pravila, tako o fiskalnom stavu eurozone. Par riječi o tome što je sljedeće na redu kao što znate, komisija je pozvana da da izvješće o nacionalnim odredbama na temelju uključivanja uravnoteženih proračunskih pravila u nacionalni pravni red. Tu smo radili u bliskoj suradnji sa državama članicama kojih se to tiče kako bi došli do jedne objektivne procjene. Izvješće komisije gotovo je. Gotovo, očekujem da će biti objavljeno u nadolazećim tjednima i poslužit će prije svega kako bi pružila činjenice i procjenu o tome kako su fiskalni pakt, kako se fiskalni pakt e, uklopio u nacionalne pravne odredbe. Također se nadamo da će dovesti do daljnjeg razmatranja o tome kako osnažiti fiskalni okvir, što među drugim stvarima uključuje i uključivanje fiskalnog pakta u europsko zakonodavstvo, što je cilj koji je postavljen u međuvladinom sporazumu i koji bismo trebali pomno procijeniti i raspraviti. Hvala na pažnje. Very much. Hvala vam. Koliko znam, sada ćete morati otići na trijalog. Pa riječ dajem Joseu Luiziju Ekstrivi. Koji je predsjednik neovisnih fiskalnih institucija. Gospodine predsjedniče, hvala vam na ovom pozivu. Čast je meni i članovima moje mreže da sudjelujemo na ovoj međuparlamentarnoj konferenciji kao sastavni dio nacionalnih tijela koje donose odluke o ekonomskim politikama na fiskalne institucije ili IFI stvorene su na temelju fiskalnog pakta i usprkos našem kratkom postojanju i skupljamo potrebne iskustva kako bismo radili unutar fiskalnog pakta. Na temelju priskupljenog iskustva izdvojio bih dvije karakteristike fiskalnog pakta koje mi u mreži najviše cijenimo. Prije svega, veliku pažnju koja se pridode preventivne ulozi fiskalnog nadzora i nadzora koji provode nacionalne IFI za što postoji komplet zajedničkih načela kako bi se pobrinuli da se učinkovito provode. A druga stvar je sposobnost da se prilagodi europska pravila nacionalnim karakteristikama. Zemlje, dakle, mogu iskoristiti to kako bi poticale svoje vlastite ekonomske projekte, ali istodobno da se drže općih karakteristika europskih pravila dok poštuju i prava nacionalnih parlamenta. Kao što znate, fiskalni pakt okuplja cijeli niz elemenata, ali danas bih se utredotočio na institucionalni kontekst, gdje se donose proračunske odluke i također bi se pozabavio nacionalnim vlasništvom nad obvezama za provođenje fiskalnih pravila. Fiskalne rasprave u EU prečesto se svode na rasprava fiskalnim statistikama, kad kada decimalama i devijacijama, odstupanjima od ciljeva i interpretacija koje ECOFIN daje o pojedinoj državi članici. Mi u ovoj mreži smatramo da je potrebno zauzeti više srednjoročnu orijentaciju i trebalo bismo se usredotočiti na osnaživanje nacionalnih fiskalnih okvira i nacionalno vlasništvo nad fiskalnim obvezama. Model koji se pretežno temelji na strogim europskim pravilima i bliskim nadzorom Europske unije poštivanja tih pravila pokazao se nedostatnim i nedovoljno snažnim, bilo da spriječi ozbiljne fiskalne krize, bilo da promiče kvalitetne javne financije. Snažne nacionalne institucije, s druge strane, nužne su za učinkovitu fiskalnu politiku. Pri svega, zbog toga što nacionalne institucije i parlamenti mogu igrati svoje uloge u proračunskom procesu, a nadzor Europske unije time postaje manje nužan i fiskalne odluke se više ne smatraju kao nešto što se nameće iz središnjice. I druga stvar, zbog toga što uz taj dublji angažman nacionalnih institucija u samom proračunskom procesu, fiskalne politike mogu proširiti svoj obuhvat aktivnosti i ciljeva. Važno je za učinkovitost i kvalitetu javnih financija da to bude dodano na naš dnevni red, osobito imajući na umu izazove koje postavlja demografsko e, starenje i slablje, slaba produktivnost. Primjerni rashodi vlade e, donose otprilike 45% europskog proračuna. Zbog toga učinkovit e, dobit koja se od tih rashoda može prikupiti može imati snažan učinak na ekonomske aktivnosti i dobrostanje. Iz svih tih razloga angažman nacionalnih parlamenta i nacionalnih IFI-a i svih ekonomskih dionika u državama članicama ključan je za provedbu jednog fiskalne politike koja se usredotočuje na stabilnost povezano sa rashodima vladinim koje su učinkovito orijentirane. Na taj način fiskalne i proračunske politike trebalo bi u potpunosti iskoristiti svoje funkcije, funkcije upravljanja poslovnim ciklusom na anticiklički način te o preraspodjeli prihoda. U tom kontekstu, iz perspektive mreže, fiskalni pakt je bio jedan pozitivan korak naprijed. E, promijenio je stvari za korištenje fiskalne politike time što je odlično promicao nacionalno vlasništvo nad fiskalnom disciplinom, uključujući zadajući zadatke nacionalnim IFIMA za nadzor transpozicije preventivne grane e, pakta za rast i stabilnost na nacionalnoj razini, time što se pobrinu da postoji nepristrana i oprezna projekcija na makroekonomskom i fiskalnoj razini. Od tada broj IFI-a je znatno porastao u EU, danas gotovo sve europske zemlje osim Poljske i Češke imaju instituciju ove vrste i članice su i naše mreže. U mnogim zemljama radi se o potpuno novo osnovanim institucijama koje su osnovane od nule. Jasno je da smo još uvijek da još uvijek učimo i aktivno se smo uključeni u rješavanje praktičnih problema kako bismo doista postali efektivne, učinkovite institucije. Pristup informacijama, ljudski i financijski resursi su i funkcionalna neovisnost ili učinkovito načelo comply or explain, kao što smo spomenuli, sve su pitanja na kojima IFI rade. No, institucije i pravila samo su jedan dio priče. Dobre javne financije također zahtijevaju i sveobuhvatne fiskalne okvire na nacionalnoj razini koje uključuju odgovarajuće proračunske informacije, dobru proračunsku praksu i postupke i više srednjoročnu orijentiranost na temelju numeričkih pravila ili odgovarajućih sporazuma između pojedinih razina javne uprave. Naše stajalište da napredak ovim pitanjima nije bio jednak u svim zemljama, niti na svim temama i više pažnje moramo dati provedbi na nacionalnoj razini. Osobito, mreža bi željela istaknuti važnost srednjoročnih proračunskih okvira. Fiskalni pakt stoga je korak u dobrom smjeru ka snažnijim nacionalnim fiskalnim institucijama i nacionalnom vlasništvu nad procesima. Dobro funkcionalni, neovisni i fi mogu biti od velike koristi kroz svoj doprinos koji mogu pružiti fiskalnoj održivosti. Daljni napor mora biti ostvaren, čak i identificiran, kako bi ovaj pristup zadržali. Potičemo komisiju da pomno prati transpoziciju fiskalnog pakta kao cijeline, uključujući provedbu u nacionalno, nacionalno zakonodavstvo načela za nacionalne IFM ta aktivnost nadzora ne bi trebala imati samo de jure dimenziju, već i provjeriti da li de facto u svakodnevnom životu IFI imaju potrebna sredstva i kapacitete za samoorganizaciju da u potpunosti budu neovisni i provode svoje funkcije kako bi fiskalni pakt i nacionalno zakonodavstvo bili ispunjeni Države članice sa svoje strane moraju biti spremne i voljne vjerovati kapacitetima ovih institucija i olakšati njihovo dobro funkcioniranje. Za kraj par riječi o načinu na koji fiskalna pravila trenutno se postavljaju na razini Europske unije. Moram priznati da praktični, praktični nadzor tih pravila koje se drže na fiskalnom paktu je često jedan zadatak koji je vrlo izazovan. Istina je da svaka zemlja ima određeni manevarski prostor kako bi prilagodila preventivna pravila, takozvani korektivni mehanizam svojim vlastitim nacionalnim karakteristikama. I to je svakako jedan pristup koji pozdravljamo. No temelja fiskalnog pakta i dalje je pretjerano složena usprkos neprestanim naporima da se pojednostave europska fiskalna pravila i dalje se temelje na složnim analitičkim alatima, postupcima i, sporazumima sporozumima o tumačenju istih. Koncepti poput MTO-a, rizik održivosti, izlazni jaz, znatna odstupanja, daju, svega su neki primjeri koje opća javnost ne razumije, a čak kad kada niti stručnjaci koji se oko toga ne mogu složiti. Naravno, IFI su na dobroj poziciji da nadziru ta pravila i vjerujemo da doprinosimo tome da ih učinimo pristupačnijima. Svejedno, mreža smatra da i vlasništvo nad fiskalnim pravilima i učinkovitost europskog fiskalnog okvira bi mogla profitirati od daljnjeg pojednostavljivanja. Trenutno se poduzimaju koraci u tom smjeru, ali po nama još postoji mnogo prostora za poboljšanje. U tom smislu mreža pozdravlja činjenicu da jedan od zadataka koji je uključen u nadležnosti novih fiskalnih vijeća na europskoj razini i Europskog fiskalnog odbora jest da provodi evaluaciju i daje predloge o funkcioniranju europskog fiskalnog okvira. Iskustva koje su IFI već prikupili u nadziranju ovih pravila moglo bi biti vrlo korisno kako bi se točno odredili glavni nedostaci europskog fiskalnog okvira u njegovom trenutnom obliku i identificirali e, bilo kakve mogućnosti za poboljšanja koja bi se mogla provesti. I dalje smo spremni kako bismo doprinijeli radu na neovisnoj procjeni Europskog fiskalnog odbora. Za kraj naglasio bih samo svoju spremnost i spremnost mreže da nastavi surađivati sa institucijama Europske unije i nacionalnim parlamentima. Saslušanja pred nacionalnim parlamentima zapravo su sastavni dio redovne aktivnosti nacionalnih IFI-a i to ne samo zbog toga što u većini slučajeva e, moramo izvještavati parlament, već, ono što je još važnije, zbog toga što je odgovornost u suštini strategije IFI-a kako bi postali i ostali učinkovita i korisna institucija za cijelo društvo. Hvala. Znači, Hvala najljepša. A sada predajem riječ gospodinu e, Paulu Gereriju Paletiju, u ime Talijanskog senata. Hvala najljepša gospodine Velcijeri. U ovom kratkom izlaganju želim se osvrnuti na tri glavne teme. Prva je eh, gdje i eh, kako, kada i kako je Italija uvela fiskalni eh, pakt. Druga tema je E, provedba fiskalnog e, pakta uz e, pak stabilnosti i treća tema su neke sugestije o tome kako bismo mogli revidirati i provesti dijelove fiskalnog pakta uz iskustvo koje smo stekli. Italija je usvojila nova proračunska pravila u skladu s fiskalnim paktom u travnju 2011. godine. Već prije nego što je ratificirala fiskalni pakt. U skladu s ovim novim pravilima strukturni proračun mora biti uravnotežen ili u suficitu e, kada i treba se korigirati privirenim mjerama. Ukoliko strukturni deficit Ređe dozvoljeni u tom slučaju se e, u skladu s europskim ciljevima moraju primijeniti korektivne mjere. Imamo neovisan, neovisno fiskalno vijeće koje je osnovano kako bi e, nadziralo proračunska pravila i e, pratilo postupak koji je opisan u fiskalnom paktu. U skladu s europskim propisama postoje dva izuzeća glede e, pravila o e, deficitu i dugu. Prvo se tiče e, recesije u europskoj zoni ili cijeloj Europskoj uniji, a drugo su izvanredne situacije koje vlada ne može kontrolirati, a koje mogu ozbiljno pogoditi javne financije, uključujući i prirodne nepogode kao i financijsku krizu. No, e, postoje strogi postupci koji su na snazi kako bi dozvolili talijanskoj vladi da e, se pozovu na ova izuzeća. Vlada je od Europske komisije dobila odobrenje da pošalje izvešće izvješće u oba doma i, i Senat i e, dom zastupnika trebaju uz većinski broj glasova odobriti ova izvješća. Reći ću nekoliko riječi o našem iskustvu glede provedbe fiskalnog eh, pakta od 2012. godine kada je sve to počelo. Italija je krenula eh, ka putu radikalnih eh, transformacija i to na dva stupa. E, proveli smo radikalne reforme, uključujući i mirovinski sustav. Europska komisija je procijenila da je to najodrživiji e, sustav dugoročno u svim europskim državama, a drugo e, primijenili smo prilagodbu javnih financija koja je omogućila da naš deficit se smanjuje. Drugim riječima, ove godine, dakle očekujemo da će za 2016. godinu procenat smanjenja biti 4%. U naredne tri godine prema našem programu imamo za cilj e, pad proračunskog deficita na kraju ovog trogodišnjeg proračunskog razdoblja. Trebamo postići e, srednjoročni cilj e, uravnoteženog strukturnog proračuna. Ova plodonosna kombinacija reforme i fiskalne politike su već doveli do zadovoljavajućih rezultata. Povećalo se zapošljavanje, gospodarski e, rast, čemu svjedoče brojke. Kao rezultat fiskalnog e, pakta Italija kao i druge europske zemlje e, morali smo ponekad odgađati krajnji cilj uravnoteženog proračuna. Trebamo se podsjetiti da u ovom razdoblju samo u Njemačkoj je fiskalni pakt bio u potpunosti e, primjenjen. E, nedavno je Italija koristila tako takozvanu mogućnost fleksibilnosti u e, provedbi strukturnih reformi za dodatna javna ulaganja s jedne strane, a s druge strane se morala e, baviti pitanjem izvanrednih rashoda povezanih uz migracije i e, potrese u središnjoj Italiji. Koristeći fleksibilnost ovog pakta je bilo pozitivno iskustvo jer sada ovaj fiskalni pakt predstavlja poticaj za nove reforme i ulaganja. Tako da zaista smatram da e, načelo fleksibilnosti nije nešto čime se treba izbjeći proračunska disciplina. U svjetlu ovog iskustva, pozitivnog iskustva kojeg smo imali i u svjetlu iskustava drugih zemalja, a u perspektivi budućeg provođenja e, fiskalnog pakta u okviru zajednice želim reći sljedeće. Sasvim je sigurno da je uvođenje ovih proračunskih pravila kroz fiskalni pakt poboljšalo naše okruženje koje je sada mnogo bolje nego što je bilo u prošlosti. No tu moramo također imati na umu da bi, prije bilo kakve integracije fiskalnog pakta po pitanju europskih e, propisa bitno je raditi na reformi i reviziji. Moram ovdje sada dati nekoliko sugestija u ovom smjeru. Najprije što se tiče metodologije i izračuna za utvrđivanje potencijalne proizvodnje nacionalnog gospodarstva e, se treba revidirati budući da sadašnji izračun e, je podložen e, upitnim pretpostavkama. Znamo da je strukturna ravnoteža varijabla koju je teško procijeniti i samim tim može doći do određenih e, pogreški, može doći do e, prestroge fiskalne politike kada nam je potrebno nešto drugo. Može doći do kontraproduktivnih mjera na određenim područjima. A drugo, i mislim da je to zaista važno, trebamo naglasiti činjenicu da da postoje e, teorijske metodologije koje nam mogu pomoći u izračunu strukturnih e, neravnoteža. Jedno rješenje bi bilo da se ovaj koncept strukturne ravnoteže zamijeni pravilom rashoda to je nešto što bi se moglo više koristiti. To pravilo je transparentnije i e, lakše za razumjeti, a uključuje i e, instrument za rashode koji je u potpunosti u izravnom nadzoru vlade. Druga sugestija je vremenski okvir fiskalnih pravila, izračun potencijalnog gospodarskog rasta i smanjenja strukturnog deficita se treba planirati dugoročnije, a ne na dvije godine. To je ono što sada primjenjuje komisija. Najmanje tri ili još bolje četvorogodišnji vremenski period bi bio bolji kako bismo imali dovoljno vremena za primjenu reformi i investicijskih planova. Treća sugestija se tiče ograničenja koja proizlaze iz fiskalnog pakta ili općenito iz pakta o rastu i stabilnosti. To su ograničenja koja su prestroga e, i ne mogu dovesti do fiskalne stabilizacije. Naročito Danas i jučer smo stalno govorili da nam je potrebna pozitivna fiskalna politika na europskoj razini, ali također i manevarski prostor na nacionalnoj razini kako bismo postigli e, fiskalnu stabilnost. I mislim da je e, jako bitno osvrnuti se na ovo pitanje i revidirati ova e, ograničenja koja su pre stroga i dozvoliti veću e, diskrecijsku moć e, na nacionalnoj e, razini dati veću ulogu aspektu stabilizacije fiskalne politike, a time nećemo ugroziti pakt o rastu i stabilnosti. I na kraju, e, načelo fleksibilnosti trebamo proširiti u fiskalnom paktu, e, naročito uz nacionalno sufinanciranje europskih e, programa i izračun tog sufinanciranja. Mi svi znamo da trebamo ojačati fiskalnu odgovornost, ali ta fiskalna odgovornost treba biti ojačana kroz poslovni ciklus e, i pružiti određenu razinu fleksibilnosti kako bi poduprela e, strukturne reforme i e, vodila ka gospodarskom rastu. Zatim e, moramo govoriti o strukturnom vlasništvu supra pravila. Nacionalne vlade moraju biti više i bolje uključene u ovo pitanje. Za kraj E, želim zaključiti jer nemam vremena govoriti o e, detaljima. E, želim samo reći da kako bi postojalo javno prihvaćanje ovog okvira moramo naglasiti značaj gospodarskog rasta, stvaranja novih radnih mjesta, naročito za mlade ljude. Ekonomska unija, kao što znamo, je projekt koji ima više dimenzija. Buduće uključenje fiskalnog pakta u europske propise treba ići ruku uz ruku sa e, boljom koordinacijom, boljom konvergentnošću i e, stvarnim e, obvezama koje će dovesti do održivih strukturnih reformi. Jedino na taj način možemo ostvariti zdrav gospodarski rast i otvoriti nova radna mjesta i e, ostati na putu stabilnosti. To je put koji je ispravan kako bismo pokazali europskim građanima da Europa može biti dio rješenja, a ne samo dio problema. Hvala. Thank you very much. give the floor to... Hvala. Sada predajem riječ Norbertu Brakmanu koji dolazi iz Njemačkog parlamenta iz odbora za proračun. Gospodine predsjedavajući, gospodine Gualtieri, poštovane kolege, gospodin Paleoti je upravo rekao da se Njemačka nalazi u jednoj veoma posebnoj situaciji jer u protekle tri godine smo uspjeli zadržati E, ravnotežu proračuna i ne povećavati e, dug. Predviđanja su da će se 2017. godine takva situacija nastaviti. To je e, vrlo moguće, no neću o tome detaljno govoriti. Reći ću samo da je snaga Njemačke, snaga Europe, ali isto tako i izazov E, naša e, politička i gospodarska raznolikost e, u Europskoj uniji. Ove razlike koje postoje u našim političkim sustavima, iskustvima i gospodarstvima koje mi u Europi želimo ujediniti su naše bogatstvo. To je nešto od čega možemo svi kao zajednica imati koristi mi moramo učiti iz naših iskustava, izlačiti pouke, iznalaziti kompromise, sklapati sporazume, potpisivati ugovore i dogovarati se o zajedničkim obvezama. Naši e, ciljevi moraju biti pravno obvezujući. Fiskalni pakt je bio odgovor na krizu. Htjeli smo e, značajno produbiti ekonomsku i monetarnu uniju. Također smo htjeli E, na institucionalnom planu ojačati Europu i dati joj gospodarski e, značaj. No naš posao još uvijek nije završen. Moramo se okrenuti ka budućnosti ako želimo imati ekonomsku i monetarnu uniju koja će biti prikladna za budućnost, koja će biti stabilna, koja će imati zdravo e, javno i privatno financiranje i koja će moći stvariti nova radna mjesta i bolji gospodarski rast. No, međutim, ove ciljeve nećemo moći postići ako ne poduzmemo prvi značajan korak, a to je vjerodostojna primjena mjera o kojoj smo već odlučili, provedba strukturnih reformi i za konsolidaciju u državama članicama. I naravno tu je bitno, e, bitno ozbiljno e, nadziranje svih tih mjera od strane komisije i vijeća. Ali ono što je najbitnije za sve nas je povjerenje. Europa je e, vjerodostojna samo ako tu postoji povjerenje. Ugovori su tu kako bi stvorili to povjerenje. Ugovori nam ne služe tu kako bi samo stvorili povjerenje između financijskih tržišta, već i između e, tržišta, potrošača i vlada. Ideja prema kojoj e, europske pravile možemo kršiti ugrožavaju pravila za stabilnu financijsku politiku u Europskoj uniji, a to također ugrožava i sva naša dosadašnja postignuća. E, stalne krize e, su posljedica kršenja pravila. Ako razvodnimo proračunska pravila, onda ćemo oslabiti fiskalnu uniju i e, ugroziti održivost naših obveza. Stoga pozivam države članice, ali i Europsku komisiju da u potpunosti poštuju e, pravila i duh fiskalnog pakta. Ako ovi e, sporazumi i obveze budu predmetom različitih tumačenja i ne budu dobro primjenjivani, onda će to dovesti do e, raspada ekonomske i monetarne unije. Na kraju to zaista može dovesti i do kraja europskih institucija institucija i to će stvoriti dvojbe kod naših građana koji će misliti da ne možemo dobro koordinirati europske politike, da Europska unija stvara pravila koje ne može primjenjivati. Europski eh, građani će onda se okrenuti ka populizmu i strankama koje su protiv Europe. Ako razmotrimo ekonomsku i monetarnu uniju i zapitamo se kako ju možemo produbiti, najprije se moramo osvrnuti na probleme koji su opisani u izvješću komisije i e, preporukama za dobru primjenu fiskalnog pakta. Rasprava koja se održava danas na temu fiskalnog pakta je rasprava koja e, za temelj ima sasvim jasnu analizu postojećih problema. Komisija bi trebala objaviti takvo izvješće koje nam je nužno u ovom trenutku ja ne vjerujem da bi takvo izvješće dovelo do slabljenja fiskalnih politika. Komisija bi trebala ispuniti svoju ulogu čuvara ugovora i pružiti nam izvješće koje ne bi trebali očekivati od političkih e, institucija. E, komisija mora pratiti da se sva pravila ispravno primjenjuju, a ne da stalno E, mijenja e, zacrtane ciljeve. Jer e, na kraju samo države članice mogu zajamčiti da imaju konkurentno gospodarstvo i stabilne financije. Čak i ako postoje sukobi u komisiji glede političkog tumačenja i strogog praćanja pravila, Takav sukob može biti riješen samo uz postojanje neovisnog tijela koje će biti zaduženo za e, nadgledanje pravila, a e, to može biti Europski stabilizacijski mehanizam. E, tom slučaju bi određene nadležnosti bile oduzete od Europske komisije. Ja pozivam Europsku komisiju da uzme u obzir vreme koje e, leti i e, kritičnu situaciju u eurozone. E, više od 94% BDP-a eurozone je podložno fluktuacijama na tržištu i tu nemamo fiskalnu politiku koja bi nam omogućila da odgovorimo na novu krizu. Europske javne financije moraju biti e, stabilnije. Ako usporedite kamate koje su postojale prije e, krize u europskim zemljama, dakle od 2008. godine su države članice e, uštedile više od milijardu u eura u, e, za plaćanje kamata. Europska središnja banka neće moći e, stalno kupovati vrijeme za države članice. Ne možemo stalno odgađati rješenje za ove probleme jer na taj način nećemo riješiti nedostatak stabilnosti u fiskalnim politikama. Čak suprotno, a to može e, povećati ozbiljnost problema. Tu se radi e, kao o nekom požaru koji pokušavate ugasiti vodom koja taj požar samo e, pogorša. Svi oni koji se ne žele ozbiljno baviti fiskalnim paktom ugrožavaju povjerenje europskih građana koje oni imaju u europske institucije. Hvala vam. Hvala vama. Evo, čuli smo različita mišljenja naših e, govornika. Mislim da je ovo dobra početna točka za raspravu. Mislim da će ovo biti živa rasprava E, nitko nije rekao da treba e, kršiti e, pravila, ali nije zabranjeno raspravljati o tome mogu li se pravila poboljšati, naravno na temelju iskustva i to je razlog zašto smo se okupili ovdje. Naš prvi govornik je gospodin Janis Vukans, predsjedavajući odbora za financiranje i proračun iz Latvije, a dolazi iz stranke zelenih. Imate dvije minute na raspolaganju. Hvala uvaženi predsjedniče. Ja ću govoriti latvijski. Govorimo dakle o fiskalnom paktu i s time povezanim uređenjem u Latviji. S time u vezi želim reći da uredba o fiskalnom paktu je provedena u mojoj zemlji dvama zakonima. Prvo, Zakon o ratifikaciji fiskalnog pakta koji je usvojen u lipnju 2012. godine, a onda smo imali posebni zakon o fiskalnoj disciplini koji je stupio na snagu 2014. godine i ovaj drugi zakon je u svrhe fiskalne politike odredio instrumente planiranja, nadzora fiskalne discipline i predvidio je različite uvjete koje treba zadovoljiti i planiranje srednjoročnog proračuna, a i godišnjeg proračuna. S obzirom da je gospodarska i financijska kriza nas prisilila na osvajanje određenih pouka i da smo primili posjetu stručnjaka MMF-a, Izvorna verzija fiskalne discipline je usvojena u parlamentu i prije 2012. godine kada smo ratificirali fiskalni pakt i tijekom usvajanja tog zakona trebalo je uvesti izmjene i dopune kako bi se on dokladio sa uvjetima fiskalnog pakta kao što je ispomenuo Valdis Dobrovski, povjerenik. Sukladno zakonu o fiskalnoj disciplini u Latviji, praćenje fiskalne discipline provodi nepristrani odbor koji postavlja parlament i već smo imali promjene u sastavu tog odbora prošle godine. Suradnja sa Europskom komisijom odvija se u vezi sa provedbom konkretnih odredaba Latvijskog zakona. Primjerice, morali smo prilagoditi pitanje provedbe zakona o fiskalnoj disciplini kako bi se taj zakon mogao primjenjivati i na postupak usvajanja proračuna. Stanje u Latviji je tako da zakon o fiskalnoj disciplini predviđa snažnije preduvjete za pridržavanje proračuna nego sami fiskalni pakt i zbog toga smo imali rasprave sa komisijom, odnosno o tome bi li to moglo dovesti do određenih problema, odnosno nepredviđenih okolnosti u kojima bi se razmotrila druga rješenja o povećanju deficita izvan e, zahtjeva fiskalnog pakta. Potpisali smo memorandum o razumijevanju i Latvija je ispunila sve zahtjeve Europske komisije. Nadamo se da će izvješće koje je spomenuo gospodin Dobrovski suzeti u obzir i da se neće poduzimati sankcije protiv Latvije. Hvala riječima Taj Tajkuras iz Grčkog parlamenta stranka Pučana. Hvala. Znamo da Europa prolazi kroz vrlo teško razdoblje u kojem se suočava sa brojnim izazovima na mnogim područjima. Na području gospodarstva Europska unija mora odgovoriti na te izazove. Dakle, tu spominjemo mjere štednje u proračunu, rješavanje problema nezaposlenosti i pitanje politike društvene kohezije. Uspostava proračunske discipline je nužna, ali nije isključivi preduvjet za izlazak iz krize i za osiguranje blagostanja svih građana. Iznad svega treba kao prvo provesti proračunska pravila koja će biti kvalitetnija i treba poštovati gospodarski ciklus jer ne smijemo zaboraviti da sukladno paktu o stabilnosti treba posvetiti veću pozornost cjelokupnom gospodarskom kontekstu. Dakle, s obzirom na stvarni oporavak treba ustrojiti i proračun. I u tom smislu mi od 2013. proživljavamo jednu situaciju koja se poboljšala i o tome treba povesti računa, iako postoje neki elementi koji možda još nisu se popravili, ali sa smanjenjem fiskalnog opterećenja kućanstava i preustrojem rashoda možemo i izaći iz ove situacije. Drugo, strukturne reforme i veća socijalna kohezija. Vlade svih zemalja članica moraju se u prvom redu pobrinuti za upravljanje ovim procesom. Europske odluke moraju poštivati očekivanja naših građana kako bi Europa pokazala i solidarnost na ne samo nastojanje uspostave ravnoteže u proračunu. Hvala. Sljedeći je Jan Krajner iz Austrijskog parlamenta u klub socijalista i demokrata. Da, poštovani kolege, gospodin Tajani je rekao nešto što je istina. E, rekao je da je u SAD-u nezaposlenost 50% od one u Europskoj uniji i da je rast bolji nego u Europskoj uniji. No, treba vidjeti što se u SAD-u čini drugačije. Na vrhuncu krize oni su rekli da ih nije briga za deficit, da ih nije briga za omjer duga, nego je najvažniji politički cilj zapošljavanje i rast. Europska unija učinila je suprotno. Rekla je, nije nas briga za, za zaposlenost niti za rast, nego nas je briga za dug i time smo završili. Nezaposlenost je dvostruko veća nego u SAD-u, rast je daleko gori, a nezaposlenost mladih je strašno porasla. Imamo regije gdje e, su mladi nezaposleni na velikoj razini više od 50% i nakon gotovo deset godina imamo toliko visoku nezaposlenost mladih da je ona praktički nepodnošljiva. U većini institucija poput e, MMF-a, OECD-a, Svjetske banke, koje su sada poznate kao, koje nisu poznate kao kriptokomunističke institucije, ipak se govori da gospodarski model nije ispravan, da se mislio da će mjere štednje donijeti rezultata, ali očito se tu pogriješilo. Modeli nisu bili točni zapravo su pogoršali stvarno. Europska unija kaže ne, ne, ne, mi činimo dobro, a stvarnost je možda pogrešna. Vrijeme je da otvoreno oči, ja ne zagovaram pretjerani deficit, nego se želim suprotstaviti pretjeranim razinama nezaposlenosti. Trebamo biti iskreni, dakle, nezaposlenost e, je bitna, a ne deficit i o tome trebamo povesti računa. I ako ovdje svi govore sve je dobro i odlično stojimo, trebamo samo podesiti neke sitne stvari, ljudi će nas pitati pa jeste li blesavi. Ništa nije u redu. Što je tu u redu? Sa ovakvom nezaposlenošću, niti sa plaćama od kojih se ne može živjeti, ili, kao što su kolege prije rekli, sa porastom siromaštva. Što je ispravno u onome što činimo? Idemo u pogrešnom pravcu i trebamo ponovno promisliti o onome što smo činili u posljednjih nekoliko godina. Vrijeme je za promjene, a to znači preusmjeravanje naših politika, naših ciljeva. Ne kažem da ne trebamo povesti računa o deficitu i dugu, nego se trebamo usredotočiti na zapošljavanje i rast. Hvala. Hvala Alfred Sant iz Europskog parlamenta Smalte. Odlučili se uključiti fiskalni pakt u europske ugovore, ali bez obzira na to trebamo si, gospodine predsjedniče, postaviti teška pitanja. Unutar nacionalnih parlamenta trebamo potaknuti raspravu i dijalog o pravom značenju postignutih rezultata ovakvog e, fiskalnog pakta. Jesu li ta pravila doista mogućila spašavanje europodručja? Jesu li ta pravila još danas relevantna u postojećem obliku? to je međuvladin sporazum koji je ispregovaran i potpisan u različitim političkim e, kontekstima bez javne rasprave i bez uključenja javnosti. Po svim mjerilima rezultati nisu bili izuzetni. Uzmemo samo u obzir prognoze komisije za jesen, e, gdje vidimo da još uvijek zaostajemo u mnogim zemljama po pitanju duga, deficita i nezaposlenosti. Istina je da fiskalna politika ne može biti ograničena uskim pravilima koja će se prekršiti čim to bude odgovaralo najmoćnijima. Također, političke okolnosti su bitno drugačije od trenutka kada se izrađivao pakt i danas upravo možda zbog toga Glavni izazov mjerama štednje je populizam e, koji je njima zapravo potaknut. Umjesto da slijepo slijedimo cilj fiskalne konsolidacije, mislim da bismo se trebali posvetiti fiskalnom paktu. Svi lokalni i nacionalni predstavnici diljem Europske unije trebali bi procijeniti pravi učinak pakta, a ne samo se pozabaviti pojedinim točkama, naročito E, se treba pozabaviti i izračunom output gapa i treba prilagoditi rokove za provedbu strukturnih reformi koji su sada prekratki. Također treba vidjeti kompatibilnost ciljeva iz fiskalnog pakta sa kriterijima koje je usvojila Europska unija, recimo za Europu u 2020. I na kraju treba vidjeti kako potaknuti javna ulaganja diljem Europske unije, primjerice izuzimajući neto ulaganja iz izračuna državnog duga. Hvala. Marija Del Mar, Angulo, članica odbora za gospodarska, proračunska i financijska pitanja Španjolskog senata, klub Pučana. Hvala. Želim iznijeti tri napomene koje se nadovezuju na naše iskustvo u ovim pitanjima. Poznato je da se zalažemo za Europu, za zaposlenost i stabilnost. Stoga želim naglasiti da je Španjolska u posljednjim godinama učinila goleme napore po dva pravca, naročito u sanaciji proračuna, što je u skladu sa rastom i u strukturnim reformama učinjen je napor u reformama što omogućuje napredak i po pitanju konkurentnosti, što znači također i oporavak sukladno jednom uravnoteženijem modelu rasta koji se temelji na domaćoj potražnji za ulaganjima i e, također je omogućeno stvaranje radnih mjesta. Ovo zalaganje za zapošljavanje je najbolji instrument za ostvarivanje oporavka, kako bi se taj oporavak osjetio. Najbolji način pružanja zaštite građanima i e, omogućavanja socijalne skrbi je zapošljavanje koje stvara i socijalnu i teritorijalnu koheziju. Zbog toga uvijek govorimo o socijalnoj dimenziji proračunske politike. Drugo, stabilnost je važna. Nalazimo se u Španjolskoj u fazi dijaloga koji je potreban s obzirom na političku situaciju, ali je e, plodonosan e, i za situaciju u društvu jer to dovodi do političkih sporazuma o prvim fazama proračunskog ciklusa, recimo naročito u javnim upravama, u javnim tijelima stvara preduvjete za stabilnost, a to donosi koristi i za teritorijalnu razinu. samoupravne jedinice su one koje pružaju usluge, to valja naglasiti. Nedavno održana je konferencija predsjednika lokalnih tijela i u tom krugu je postignut sporazum upravo zato jer se razmišljalo o budućim izazovima. Treba uzeti u obzir i demokratske promjene i e, rashode i zbog toga treba naglasiti važnost uključenja ovih razmatranja i u europske politike. Hvala, morat ću sada biti vrlo strog. Riječ e, ima Antonio Miziani iz Talijanskog zastupničkog doma, Demokratska stanka, klub socijalista i demokrata. Hvala gospodine predsjedniče sigurno treba sagledati stanje fiskalnog pakta, naročito u trenutku kada se dovodi u pitanje njihovo ugrađivanje u europski pravni okvir. Ja kao i ostali kolege smatram da je u proteklim godinama proračun imao i pozitivne i negativne aspekte i zbog toga je potrebna revizija fiskalnog pakta prije nego što će ga se ugraditi u europsko pravo jedan radni dokument MMF-a koji je jučer objavljen o fiskalnoj politici europodručja istaknuo je bitna ograničenja u provedbi instrumenta za koordinaciju fiskalnih politika na europskoj razini i doveo u pitanje njihovu učinkovitost s obzirom na postizanje makroekonomskih ciljeva rasta i zapošljavanja. To je još jedna važnija tema o kojoj trebamo promisliti, kao što su važni i kriteriji na kojima se temelji fiskalni kompakt, na kojima je on utemeljen prije nekoliko godina, odnosno dogmatički ciljevi uravnoteženja proračuna koji se temelje na nezamijećenoj varijabli koja se sada drugačije kvantificira u MMF-u, ECD-u. Zatim, pretjerano pouzdanje u strukturne politike kao sredstva za postizanje rasta. To ne znači da strukturne reforme nisu nužne, ali je iluzorno misliti da ćemo samo reformama ostvariti oporavak na kontinentu. I također pitanje nesimetričnosti fiskalnog pakta koji obraća pozornost na zemlje koje imaju visoki dug i deficit, a manje obraća pažnju na one koji imaju neravnoteže suprotnog predznaka koje su također opasne za čitavo europodručje, a i Europsku uniju. O tome treba promisliti zato jer je istina da su se na europskoj razini dugi deficit smanjili u odnosu na krizno razdoblje, ali ipak rast je još uvijek skroman. Imamo 20 milijuna nezaposlenih u Europi i 119 milijuna osoba u opasnosti od siromaštva i socijalne isključenosti, a to sve dovodi do širenja populističkih pokreta koji e, potkopavaju europske integracije. I e, imamo te gospodarske i društvene jazove koje trebamo razmotiti i trebamo ih staviti u središte naše politike na kontinentalnoj razini. Zato jer je gospodarski oporavak vrijedan, ali još su vrijedniji društvena i ekološka održivost europskog projekta to je ono o čemu treba povesti računa pet godina nakon stupanja na snagu fiskalnog pakta i to su čimbenici koje treba revidirati. i U svjetlu toga treba revidirati pakt kako bi on bio funkcionalan i omogućio postizanje održivog rasta prije nego što ga se ugradi u europski pravni okvir. Hvala prvaš Beres iz Europskog parlamenta klub SID. Hvala gospodine predsjedavajući. U okviru ovog parlamentarnog e, europskog tjedna na kojem govorimo o e, integriranju fiskalnog pakta u europski propise, mislim da je ključno razmisliti o tome što vi kao nacionalni parlamenti mislite o ovom fiskalnom paktu da li je to nešto što je poboljšalo situaciju u vašim zemljama ili ne. Dakle, to je jedno konkretno pitanje na koje treba odgovoriti. Naročito zbog toga što u samom ugovoru e, uvjeti za integriranje e, u Europsku uniju su jako strogi i mi smo to e, rekli. Rekli smo da ako bude fiskalni pakt integriran u ugovore, to će biti učinjeno nakon procjene njegove provedbe. I to je ono o čemu govorimo danas. No, međutim, sadašnji vremenski okvir je takav da će za nekoliko tjedana Europska komisija objaviti bijelu knjigu o budućnosti Europske unije u kojem će biti cijelo jedno poglavlje posvećeno Europskoj monetarnoj uniji a također će se govoriti i o toj evaluaciji. Mislim da bi bilo jako bitno da u našim obraćanjima e, imamo u vidu dvostruku procjenu. S jedne strane pravnu procjenu, a s druge strane procjenu gospodarske učinkovitosti. Što se tiče pravne procjene, mislim da je sasvim jasno da ovaj instrument izvan europskog okvira nije prihvatljiv. ću vam konkretan primjer za to za nekoliko trenutaka. E, sa pravnog aspekta za nas se u Europskom parlamentu postavlja pitanje integriranja fiskalnog pakta e, u europsku pravnu stečevinu, no međutim mi smo rekli da se to može učiniti tek nakon procjene, znajući da u fiskalnom paktu postoje elementi koji se već nalaze u europskom e, ugovoru, radi se o e, paketu 2 i 6 mjera. Još jedno pitanje koje je bitno za procjenu pravnog aspekta, a mislim da e, svi zastupnici nisu svjesni toga, je nešto što smo mogli primijetiti u Grčkoj kada smo predsjednika komisije upitali o e, e, procjeni reforme tržišta rada i činjenice da su od Grčke zatražene mjere prema kojima će E, kolektivni ugovori postati e, uobičajeni. Predsjednik komisije je tu odgovorio odnosno mi smo rekli predsjedniku da u okviru e, povelje ljudskih prava i prava na kolektivne ugovore to predstavlja temeljno pravo. Gospodin Juncker je rekao budući da se ne radi o e, pravnoj stečevini da se povelja ovim pravima ne može primjenjivati. I mislim da je to razlog zbog kojeg trebamo razmisliti o ovom paktu i izvući sve pouke iz naših iskustava. Hvala. Hvala vam Jürgen Liže iz Estonije za Alde. Hvala vam, želio sam samo komentirati stav koji sam čuo a ta je da ukoliko je stopa nezaposlenosti visoka da je razlog fiskalne naravi. To je jedna od najčešćih nelogičnih pogrešaka u politici do koje dolazi. No u ovom slučaju je stvar pogrešno shvaćena. Visoka nezaposlenost u Europi očito je rezultat politika prošlosti, a ne fiskalne politike i reakcija na krize. A država naravno nikada nije sve moguća, iako i u ekonomskim politikama Europa godinama činila greške i smanjila poticaje na rad, na ulaganje i smanjila konkurentnost Europe kako bi se stvorila radna mjesta. Javne uključenosti, javne investicije nikada nisu bile toliko slabe, niske. U gospodarstvu zapravo ih je uvijek bilo previše, što je do sada također bilo neučinkovito. Strukturne politike u Europi su slabe, i nikada se nije toliko malo javnih sredstava trošilo u ovom smjeru. Također ulaganja su bila neproduktivna. Što se fiskalnog pakta tiče, njega je potrebno provesti uz manje kompromisa nego što to trenutno imamo. I to je jedino što može izlječiti Europu i podržati strukturne promjene a ne da suprotno tome jednostavno preplavimo sve likvidnošću. Hvala. Borge Westlund iz Švedske za SID. Hvala. Složio bih se svakako sa onime što je rečeno o tome da je potreban rast kako bi se smanjila nezaposlenost a ne samo da se smanji proračunske deficite. Ako se okrenemo 90-ima, švedski socijaldemokrati morali su reagirati na znatnu gospodarsku krizu i reakcija je bila navodno odgovorne ekonomske politike. To je bila okosnica ekonomske rasprave. Dakle, postoje važna pitanja koja smo zakonski regulirali, a tiču se upravo odgovornih ekonomskih politika. Dakle, ne bismo trebali samo imati ravnoteženi proračun, već ciljamo proračunskom višku. Iako su da kako deficiti dopušteni kada se e, pokušava riješiti kriza. No, važna stvar s ovim pravilima je da mora netko postojati tko će nadzirati poštivanje pravila. Također mora provjeriti da li funkcioniraju, da li postoje kakvi nedostaci u njima. A posljedica toga bila je poprilično dobra razina zaduženosti u Švedskoj u proteklo vrijeme. No istaknuo bih nešto drugo pravila Europske unije su vrlo daleko sežna i dovode nas u opasnost da bi se Europska unija trebala baviti financijskom i ekonomskom stabilnošću, no na nacionalnoj razini nacionalni parlamenti su za to odgovorni. No Europska unija si preuzima veću odgovornost i sve stroža i stroža pravila postavlja što u Švedskoj ne želimo. Želimo pluralističku Europsku uniju, a ne Europsku uniju koja nameće i središnjice detaljna pravila. Hvala vam, više ne mogu prihvatiti zahtjeva za intervencije. Imamo još pet govornika. Huel, Galamba, Vartogal iz SND-a. Hvala vam lijepo. Kada pogledamo povijesna iskustva iz proteklih godina, moramo naučiti nešto iz toga. Ne mislim da je moguće na temelju observacija reći da je fiskalni pakt ponovno stvorio povjerenje u EU. Ako pogledamo politike štednje koje su započele 2010. fiskalni pakt usvojen je nakon tih politika. No, do povjerenja, pouzdanja u eurozoni došlo tek kad je Središnja banka 2012. rekla da će učiniti sve što je potrebno kako bi spasila euro. Nije se radila fiskalnom paktu koji je snizio stope kamatne, nije fiskalni pakt smanjio niti riješio probleme. Radilo se o aktivnostima središnje banke. Dakle, pogledajmo stvarne razloge zbog čega je ponovno došlo do povrata povjerenja i zapitajmo se zbog čega je gospodarski e, rast tako spor. Ako pogledamo vezu između ekonomskih politika i rasta, možemo vidjeti da je rast bio slab, osobito kada su postojale mjere štednje, a da nas je iznenadio pozitivan rast kada su opuštene te mjere štednje pitanje koje se postavlja, svako pravilo potrebno je protumačiti na jedan praktičan način, a ne kroz dogme ili fetišizam. Važno je dakle uzeti u obzir i kontekst. Naravno, moramo poštivati pravila. Ne radi se o tome da ih ne želimo poštivati, no ukoliko poštivanje pravila bude dogmatsko, mehaničko ali automatsko, tada pravila pretvaramo u nešto što ono ne bi trebalo biti. Moramo dakle naučiti odgovarajuće stvari iz naših iskustava uz ekonomsku suradnju koju trenutno imamo. Posljednja stvar koju Europa treba je nova e, dogmatska tumačenja pravila ili nove štednje. To bi dovelo u pitanje cijelu gospodarsku suradnju i svakako ne bi povratilo povjerenje u gospodarstvo. Denano iz sid Hvala gospodine predsjedavajući. Budući da imamo istu valutu, moramo poštovati određena pravila, te nam stoga fiskalni pakt može biti od koristi. To nas dovodi do mehanizma o stabilnosti i gospodarskom rastu, a na gospodarski rast ne smijemo nikako zaboraviti, jer danas znamo da mjere štednje nisu omogućile gospodarski rast ni stvaranje novih radnih mjesta. Poduzeća stvaraju e, radna mjesta i zato trebamo pomoći poduzećima koji zapošljavaju naše mlade i koji smanjuju nezaposlenost. Kako bismo pomogli poduzeća, moramo s jedne strane tražiti od banaka da igraju igru, da budu na uslozi e, poduzećima i isto tako ne smijemo zaboraviti stvaranje nužnih infrastruktura kako bi se poduzeća mogla razvijati. I mislim da je jako bitno imati na umu da to zahtjeva i javna ulaganja. Današnja javna ulaganja su nedostatna te eh, ih trebamo povećati. A kako bismo povećali ta javna ulaganja, države članice moraju biti u dobroj financijskoj situaciji. I tu se postavlja pitanje duga, ne samo grčkog duga, već eh, duga svih europskih eh, država. To je pitanje o kojem trebamo raspraviti danas i o kojem trebamo razmisliti. Možemo li E, izbrisati jedan dio e, duga, e, ne govoreći samo o grčkom dugu, to je temelj ove rasprave jer ako želimo razvoj Europe onda moramo izaći iz ove situacije mjera štednje i riješiti pitanje deficita i duga. Hvala. Thank you. Hvala vam Igor Pimenov iz Latvije, SID. Hvala vam. Želio sam postaviti pitanje su izvjestiteljima, no povjernik eh, Dombrovskis, moj zemljak, dao je zapravo svoje tumačenje krize koja je znatno pogrešno protumačila razloge krize i koje ne bi trebalo proći bez komentara. Očito se radi o privatnim dugovima i krizi, platnoj krizi koja je proturena kao javna kriza zbog namjera vladi. U iznimku Grčke 2007. sve one zemlje koje se spominju kao primjeri zahvata vlade zapravo to i nisu. Javni dug u Portugalu bio je oko 60% BDP-a prije krize, španjolski javni dug oko 36% 2007. Irski manje od 25%. I u prosjeku te zemlje su znatne primarne viškove imale u razdoblju oko 2007. godine, kao i moja zemlja, Latvija, u godinama prije krize da je fiskalni pakt bio reakcija na krizu ili je bio pogrešan ili nije reagirao na stvarne uzroke krize. Moje pitanje uputit ću gospodinu, gospodinu Gualtieri i gospodinu Bragmanu, zbog čega za fiskalnu politiku ne bismo drugačije smjernice primijetili, konkretno zlatno pravilo javnih financija. Pravilo koje govori da tijekom gospodarskog ciklusa vlada pozamlje samo kako bi olagala, a ne samo kako bi financirala trenutne rashode. A deficit državnog proračuna ne smije nadilaziti ukupni iznos eh, vladinih ulaganja. Molio bih odgovor na to pitanje. Hvala. Hvala vam, Manuel Rodriguez iz Portugala, EPP. Hvala. Samo sam želio postaviti jedno pitanje našim panelistima. Dakle, svojevrsni pandan postoji monetarnoj politici, a to je ekonomska politika. U svibnju 2015. portugalska vlada iznijela je prijedlog a Portugal je tada prolazi kroz užasnu financijsku krizu. 2015. imao 1,6% rasta, s druge strane, što je dobar primjer uspjeha. I to zbog reformi koje su provedene kako u Portugalu, tako i u ostatku Europske unije. No, postoji nešto izvan monetarne politike čime se bavi Europska središnja banka i mi je vrlo zanimljivo čuti vaša izlaganja, uvodna izlaganja tome kako bismo možda mogli prijeći na jednu stvarnu ekonomsku politiku koja bi nam dala novi zamah u provedbi strukturnih reformi sa svrhom osnaživanja jedinstvenog tržišta. A sve to bi doprinosilo politici koja bi stvarala rast, a ne bismo imali samo Europsku središnju banku koja regulira stvari. I na taj način, dakle, na razini Europske unije stvorili bi niz mjera kojima bismo mogli promicati rast. Zahvaljujem Leta Maro iz Portugala u ime EPP. P-a. Izvolite. Zahvaljujem. Ja sam samo želio spomenuti Portugal kao primjer dobre prakse. Portugal je znatan trud uložio unutar fiskalnog pakta i smanjio deficit sa 11 na 3% u četiri godine. Također je preuzeo nadzor nad dugom i stvoren je nov javni računovodstveni sistem, nove mjere transparentnosti te neavisni financijski nadzor. No isto tako smo dali jasne signale na tržištu rada. Došlo je do znatnog pada nezaposlenosti, i smatram da smo ostvarili neki uspjeh. Dakle, vjerujem da svatko mora odraditi svoj dio posla i poštivati pravila proračunske ravnoteže kako bismo imali održiv proces ekonomskog rasta i stvaranja radnih mjesta. No dva pitanja imam. Prije svega, potpredsjednik komisije spomenuo je da smo u ranoj fazi što se tiče definiranja ciljeva. Neprestano si postavljamo pitanje kako definirati strukturnu ravnotežu ili potencijalne rezultate i kad god naiđem na neku političku ili metodološku prepreku poteškoću, počinjemo se baviti fleksibilnošću i gubimo polako povjerenje naroda. Mi smo demokratska institucija, no ljudi se u tom cijelom labirintu izgube i jednostavno ne razumiju o čemu se stvari rade. Umjesto da kompliciramo neke osnovne, temeljne koncepte koji postoje sve više tehnički umjesto cijelog niza političkih sporazuma trebali bismo imati jasnija jednostavnija pravila, ne striktno financijska pravila, možda i pravila o rashodima vezano za ekonomski rast, što bi bilo važno, ali što bi uključivalo i zamisli poput razvoja i napretka proizvodnosti i razine zapošljavanja. Dakle, pojednostavljenje kriterija, ciljeva i istodobno uvođenje novih kriterija za stvarno funkcioniranje gospodarstva, a ti su proizvodnost i, i razina zaposlenosti. A drugo pitanje je koliko se ozbiljno bavimo zamisli koju smo jučer čuli o ukupnom fiskalnom stavu, kako će dakle to funkcionirati u praksi, što će biti posljedica toga u provedbi fiskalnog pakta. Za kraj, da li komisija namjerava uzeti u obzir ovo u posebnim prekuporukama za države članice. Mnoge države kažu nemamo više što učiniti jer smo odlično odradili svoj posao. Što komisija planira učiniti sa onima koji imaju višak? Da li će se njih kažnjavati na temelju novih pravila? Hvala vam. Odgovore nećemo dobiti sada jer moramo zaključiti ani predstavnika komisije više nemamo, no mislim da je bilo vrlo zanimljiva i plodna rasprava koja se mora nastaviti. Samo par riječi kao završetak. Prije svega mislim da je uvijek jasno, važno jasno imati na umu čemu govorimo pravno govoreći. Ovdje dakle raspravljamo o fiskalnom paktu, a velik dio tema koje smo spomenuli tiče se pakta rast i stabilnosti, što je širi okvir utemeljen u europskom zakonodavstvu, a fiskalni pakt je tek sastavni dio toga. I donekle je neobičajan pravno govoreći jer znamo da se radi o međuvladinom sporazumu, a rasprava o tome gdje i kada bi to trebalo integrirati tiče se upravo fiskalnog pakta jer provodimo redovite revizije i uvijek postoji mogućnost e, izmjene naših fiskalnih pravila. Nadalje, koliko je obvezujuć fiskalni pakt i to je važan element. Tu dolazi do određenih proturječa jer s jedne strane obvezujuć je, već na temelju toga što je sastavni dio europskog zakonodavstva, no s druge strane je recimo fleksibilniji od mnogih drugih instrumenata jer je uveden cijeli niz novih odredbi, konkretno odredba članka drugog koja kaže da je sporazum primjenjiv samo u toj mjeri u kojoj je kompatibilan sa osnivačkim ugovorima i zakonodavstvom Europske unije. Znači, izmjena zakonodavstva automatski se primjenjuje i na ugovor. Dakle, on je podčinjen zakonodavstvu Europske unije, a ne iznad njega. I to je vrlo važno, jer izvorno cilj je bilo da se to čvrsto odredi, ukleše u kamen. Zbog čega? Zbog toga što zakonodavstvo Unije je moguće izmijeniti tek kroz redoviti zakonodavni postupak. Druga stvar, mislim da smo uspjeli čuti različite stajališta koja se tiču učinkovitosti, ne samo fiskalnog pakta, što se tiče odredba koje su uključene u nacionalne ustave, već šire govoreći našeg fiskalnog okvira i smatram da nitko ne može proturječiti onima koji kažu da su stvari iznimno složene, to ste i sami rekli vrlo elegantno, no to, taj stav svi dijelimo. A drugi element koji ne možemo poreći je da što se svrhe tiče, ona je smanjenja deficita i da u toj mjeri on funkcionira. Mislim da je teško reći da to meni nije tako. Kao što je povjerenik Dombrovski rekao, jučer došlo je do znatnog pada deficita sa 6 na 1,5% u svega par godina. I trenutno mislim da smo gospodarsko područje na svijetu sa najnižim deficitom ako se usporedimo s drugim zemljopisnim područjima, Kinom, Japanom i drugima. Dakle, ovo je profunkcioniralo. No istodobno, kao što su mnogi spomenuli, a tu ulazimo u područje oko kojega se možda ne slažemo, ali ja se osobno slažem sa onima koji su rekli da taj put smanjenja deficita se katkada e, pokazao procikličkim, ne previše dobro povezanim sa potrebama dobrog upravljanja gospodarskim ciklusima. Po meni, dakle, postoje određena ograničenja koja također moramo uzeti u obzir. Slažem se sa gospodinom Brakmanom. Ovdje postoji tu jedna komponenta povjerenja koja je jedan od razloga uvođenja fiskalnog pakta. On je došao paralelno uz najavu našeg mehanizma stabilnosti ESM-a gdje su države članice znate nudile svog BDP-a ponudile kao jamnost, jamstvo za podržavanje drugih zemalja unutar ESM-a. I jasno je da su države članice i njihovi unutarnji politički sistemi trebali određenu zaštitu kako bi se pobrinuli da postoji održivost ovih sredstava, fondova. ja kao taljan koji sam za fleksibilnost to moram e, priznati. No s druge strane sviđa mi se razina otvorenosti koja kaže da je povjerenje važno kao što je važno poštivanje pravila, no istodobno moramo biti otvoreni prema stvarima i promatrati da li su naša pravila optimalna ili slabija od toga. A mislim da je to vrlo teško poreći. Trenutni komplet pravila nije optimalan, mogli bi doći do boljeg upravljanja fiskalnim politikama i mogli bismo pronaći bolje načine za pomirenje održivosti i potrebe za izbjegavanjem procikličnosti te podrškom održivosti, ulaganja i tako dalje. Dakle, radi se o nečem što je podložno raspravi. Danas mislim da smo imali prvu vrlo važnu razmjenu mišljenja sa čime bismo trebali nastaviti unutar naših zajedničkih formacija, a s ciljem davanja pozitivnog doprinosa raspravi ne samo pravne budućnosti fiskalnog pakta, kao jednog neobičajenog instrumenta, već i šire govoreći o našim alatima ekonomskog upravljanja. Hvala vam, sada ćemo zaključiti sa ovim dijelom sjednice sa kratkom pauzom od par minuta.

je, propose de, de recommencer la, la session si vous voulez bien. Predlažem da nastavimo sa dnevnim redom. Želim vas naravno sve toplo pozdraviti, zaželiti vam dobrodošlicu kako zastupnicima nacionalnih parlamenta, tako i zastupnicima Europskog parlamenta, a također želim pozdraviti naše tri goše, predstavnicu europskih sindikata, predstavnicu Business eh, Europe i predstavnicu eh, gospodarskog i socijalnog odbora. A eh, Malteško predsjedništvo nam je omogućilo organiziranje ove konferencije za vrijeme Europskog parlamentarnog tjedna. Možda e, ću ponoviti ono što su neki već čuli, no budući da stalno u ovu prostoriju ulaze e, novi ljudi, moramo e, obratiti pozornost na neke od elemenata. Također, molim vas da se držite vremena koje vam dodjelimo, jer nemamo mnogo vremena za raspravu, pa vas molim da ne prekoračite dvije minute. Ja ću pokušati biti strogo u poštivanju tih pravila kako bi svi mogli dobiti riječ. Također, ne zaboravite da na vašim stolovima imate dokument koji možete ispuniti ukoliko želite dobiti riječ. Možete ih dakle ispuniti što je prije moguće i dostaviti nam ih e, ovdje kako bismo mogli vidjeti koliki broj govornika želi govoriti, a mi ćemo pokušati e, dati riječ svim E, nacionalnim zastupnicima ukoliko to bude moguće. Želim vas samo još e, podsjetiti na cilj ovog našeg sastanka. Mi želimo govoriti o socijalnim aspektima u ekonomskoj i monetarnoj uniji e, inzistirajući na socijalnim pravima. Komisija je pokrenula javno, javnu konzultaciju na ovom području. Postavila je niz bitnih pitanja koja prava se primjenju, koja prava su relevantna za današnje i sutrašnje izazove. Trebamo li razmisliti o novim načinima jamčenja tih e, prava, a također trebamo li uzeti u obzir nove trendove organiziranja radnog vremena u društvima, utjecaj novih e, tehnologija, demografske izazove ili druge druge izazove koje možemo pronaći u našem profesionalnom e, životu. Dakle, to su sve velika pitanja koja se tiču e, socijalnih aspekata, a e, ova rasprava će omogućiti i zemljama koje su izvan Europske unije da se izjasne o tome. Konsultacija koju je pokrenula Europska komisija će uroditi plodom kroz objavljivanje jednog e, dokumenta u kojem ćemo pronaći e, sigurno korisne informacije. Ja zaista smatram da moramo ići ka više kohezije, gospodarske, teritorijalne, socijalne kohezije. No, e, s obzirom na krize kroz koje prolazimo, ove vrste kohezija su dosta slabe postoji e, neravnoteža, socijalna neravnoteža u našim državama. Imamo više od 20 milijuna nezaposlenih, naročito među mladima, više od 110 milijuna mladih ljudi koji se nalaze u teškim situacijama na rubu siromaštva. Zato imamo e, zaista e, brojke koje su dosta relevantne. Socijalna kohezija je ovdje E, bitan element za povjerenje koje građani ukazuju Europskoj uniji i e, samim tim se dovodi u pitanje demokracija. E, zatim postavlja se pitanje mobilnosti radnika. Imamo dva su i izvjestitelja u Europskom parlamentu koji rade na izradi izvješća na ovu temu, e, također e, izmjene e, radnih uvjeta, povećanje takozvanih atipičnih radnih mjesta, gospodin Silikotis priprema izvješće o ovom pitanju, zatim pojava ekonomije dijeljenja, to je također jedan novi trend. Sve su to pitanja na kojima se radilo u Europskom parlamentu, ne mogu i sada sve citirati, ali evo ne zaboravimo izvješće o siromaštvu kućanstava, o socijalnom dumpingu i na posljednoj sjednici smo izglasali izvješće o socijalnom stupu e, gospođe Rodriguez. U tom izvješću se, se kaže da uz makroekonomski okvir eurozona se nalazi pred velikim izazovom i da e, će teško ostvariti ciljeve e, zapošljavanja i socijalnih aspekata koji su zacrtani u ugovorima te da se moraju poduzeti odgovarajuće e, mjere koje nam pružaju financijski instrumenti kako bismo ispunili e, socijalne ciljeve eurozone. Od Europske komisije se traži da, da jake i konkretne predloge koji imaju za cilj stvaranje europskog stupa e, socijalnih prava kako bi ojačalo dobro funkcioniranje ekonomske i monetarne unije. I na kraju e, od komisije i socijalnih e, partnera se traži da aktivno sudjeluju u e, izradi ovog socijalnog stupa. Dakle, nadam se da ovo moje početno izlaganje će nam omogućiti da otvorimo raspravu. Samo još želim napomenuti da je za mene veliko zadovoljstvo što nama imamo e, tri e, žene koje će biti naše govornice i e, mislim da je sjajno što ovdje imamo i dobru rodnu zastupljenost jer to nije uvijek slučaj u našim institucijama. Najprije će govoriti gospođa Kacija Leto iz sindikata iz nordijskih sindikata koja je danas zamjenica generalne tajnika Europske konfederacije sindikata i koja se bavi svim pitanjima vezanim uz e, radna mjesta ima jako međunarodno iskustvo. Nakon toga ćemo predati riječ gospođi terez de Lidekerk koja je e, glavna ravnateljica Business Europa i koja je aktivna E, u e, Business Europu od 90. godina, što vam pokazuje da ima veliko iskustvo e, u svim ovim temama o kojima ćemo govoriti danas. I na kraju ćemo čuti gospođu Gabriel Bišov, koja je predsjednica skupine radnika Europskog ekonomskog i socijalnog odbora i o nju ćemo također e, čuti. Ona ima iskustva i po pitanju europskih pitanja jer je na tome radila naročito u jednoj tvrci u e, Njemačkoj. Mislim da je e, bitno surađivati sa Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i između Europskog parlamenta i ovog e, odbora čak i fizički postoji pasrela koja nažalost sada nije u funkciji, ali to je fizička pasrela koja na simboličan način predstavlja povezanost između parlamenta i e, gospodarskog i socijalnog e, odbora, ali isto tako i odbora regija koji se nalazi u e, toj zgradi. Svi govornici će imati desetak minuta na raspolaganju, a nakon toga ćemo predati riječ Mariji e, Joao Rodriguez koja je bila izvjestiteljica za ovo izvješće o kojem sam e, govorio malo čas o socijalnom stupu. Marija će imati pet minuta na raspolaganju za njezino izlaganje. Bez daljnjeg odlaganja predajem riječ gospođi Kati Leto. Thank Hvala gospodine predsjedavajući. Poštovani zastupnici Europskog parlamenta i nacionalnih parlamenta, dame i gospodo, veliko zadovoljstvo mi je govoriti ovdje u ime Konfederacije europskih sindikata. Mnogi radnici u Europskoj u Europi su zabrinuti za svoju budućnost. Njihovo e, iskustvo je tako da se mjere štednje u Europi koriste za smanjenje e, socijalne sigurnosti i pogoršanje radnih uvjeta, smanjenje plaća. Strukture za kolektivno pregovaranje e, su ugrožene za vrijeme krize i takva situacija se i dalje nastavlja. Sada je vrijeme da se stvari poprave. Europske vože moraju e, privesti kraju mjere štednje i usredotočiti se na e, gospodarski rast e, uz integriranu socijalnu uz integrirani socijalni stup. Socijalna prava moraju imati isti statut i važnost kao e, gospodarske slobode. Inače rastu frustracije koje mogu ugroziti socijalnu koheziju i inkluziju. Dozvolite mi da vas ovdje podsjetim na nešto što je ključno. U našoj konfederaciji od 90. godina smo podupirali jedinstveno tržište. Znali smo da će jedinstveno tržište e, dovesti do restrukturiranja E, radnih mjesta, ali istovremeno su nam data dva jamstva. Prvo je bilo to da će e, dobit od europskih integracije biti raspodijeljena i da će radnici koji budu gubitnici ovog postupka biti e, radnici kojima ćemo mi pružiti potporu, a drugo jamstvo je niz obvezujućih pravila i prava koja će omogućiti e, jačanje nacionalnih e, modela. Dame i gospode, ekonomska i monetarna unija mora imati jaku socijalnu e, dimenziju. ETUK pozdravlja predlog Europske komisije i parlamenta o europskom stupu prava mi također pozdravljamo usvajanje izvješća e, Marije Rodriguez od strane Europskog parlamenta. U tom izvješću su e, preuzete mnoge od naših zahtjeva. Mi smo zacrtali pet prioriteta bolje e, više radnih mjesta, više investicija, bolje plaće, pravedna tranzicija i europski socijalni model. Ovo su pet prioriteta koji su međusobno povezani i koji se nadopunjuju. Prvo e, se tiče dakle više radnih mjesta i bolje radna mjesta. Kao što sam rekla malo kao što je rečeno maločas, e, više od 20 milijuna ljudi su nezaposleni. Stopa dugoročnog nezaposlenja se udvostručila za vrijeme krize, naročito je bitan problem e, mladih, nezaposlenosti mladih. Mi moramo im omogućiti da sudjeluju na tržištu rada, ali isto tako moramo imati kvalitetne e, poslove, a ne poslove koji su nesigurni i koji nemaju budućnost. Drugo, mi moramo postići više investicije. E, javna ulaganja su bila stabilizirana u jedno vrijeme, ali uz politiku štednje su se smanjile bez bilo kakvih e, odredbi u e, paktu rastu i stabilnosti da bi se te investicije zaštitile. Predlog Europske komisije još uvijek nije adekvatan s obzirom na e, uvjete u određenim državama članicama i primjenu pakta o rastu i stabilnosti. To dovodi do anticikličkih politika E, koje ne mogu dovesti do obnova gospodarstva. Privatna ulaganja su sve manja zbog e, inflacije, odgađaju se i još su niža od e, razine na kojoj su bila prije krize. Etuk pozdravlja investicijski plan gospodina Junkera, no ukupna ulaganja su predstavljaju samo 50% od e, nužnih godišnjih ulaganja. Kako bi se postigli zacrtani ciljevi moraju se mobilizirati e, javni fondovi, naročito za zemlje i sektore gdje su investicije najpotrebnije. Mi moramo imati bolju suradnju između različitih e, europskih programa gospodarskog razvoja. Europa se nalazi u e, situaciji gdje je gospodarski rast nizak, inflacija niska i nezaposlenost e, visoka. Ove probleme možemo riješiti ako postavimo europsku riznicu u kojoj ćemo koristiti fondove za e, javna ulaganja i e, jačanje održivog gospodarstva. Radnici moraju dobiti i povećanje plaće od krize. Plaće su se e, smanjile u odnosu na proizvodnju. To je ugrozilo unutar unutarnju potražnju i dovelo do e, velikih nejednakosti. Kao što je rečeno e, čas, skoro četvrtina stanovništva u Europi e, živi u siromaštvu ili na razini siromaštva. Mi moramo promovirati pravednu raspodjelu bogatstva, bolje plaće možemo postići kroz kolektivno pregovaranje između socijalnih partnera. Potrebno nam je izgraditi socijalni dijalog na svim razinama u Europi. Četvrto, radnicima moramo zajamčiti pravednu tranziciju ka zelenoj e, ekonomiji i digitalizaciji kako ne bi radnici bili ti koji će platiti plaću, e, cijenu za to. Moramo i pružiti i dobru obuku. Svima su potrebne nove vještine, ali isto tako i nova radna mjesta kako bi nadoknadili ona radna mjesta koja nestaju. I peto, moramo povratiti pouzdanje u europski socijalni model. Socijalni dijalog i kolektivno pregovaranje se moraju promovirati i poštivati svugdje u Europi. Kolektivno pregovaranje je ključno za održiv gospodarski rast. E, jednako i univerzalan pristup socijalnim pravima mora biti omogućen. Naše kolege iz sindikata iz svih dijelova svijeta naglašavaju značaj ovog pitanja. E, kao europljani trebamo biti ponosni na naše vrijednosti i e, trebamo raditi na njihovoj nadogradnji. Dame i gospodo, za kraj želim reći da socijalna dimenzija Europske monetarne unije treba uključiti socijalna prava. Uloga nacionalnih socijalnih partnera mora biti ojačana, a njihova autonomija ispoštovane ETUK i sindikati koji e, su članovi etuk u cijeloj Europi neće prihvatiti niže standarde E, nego što ih imamo e, sada, niti ugrožavanje e, života naših radnika. Mi moramo postići socijalni napredak, to je jedini put naprijed. Radnici to zaslužuju, te moramo raditi na socijalnom napredku. Hvala. Hvala. Evo sada smo vidjeli viziju sindikata o prioritetima i o značaju socijalnog dijaloga kao i o potraživanju e, socijalnih e, sindikata u Europskoj uniji, a sada ćemo čuti što misle predstavnici Business Europa, te predajem riječ gospođi Tereze de Liderkerk. Hvala najljepša gospodine predsjedavajući, hvala Europskom parlamentu koji me pozvao da govorim na ovoj međuparlamentarnoj konferenciji i to na veoma značajnu temu na kojoj mi radimo od samog osnivanja Business Europa od 1958. E, godine jer socijalna dimenzija u Europskoj uniji e, je nešto o čemu se raspravlja od samog e, početka. Ono što želim naglasiti u današnjem govoru je činjenica da socijalna Europa je realnost, ali je složena realnost danas jer mora E, postojati u kombinaciji e, nacionalnih socijalnih sustava koji nude zaposlenima visoku razinu zaštite, e, mora postojati zajedno sa socijalnim partnerima, a tu odnedavno moramo dodati i značajan dio europskog zakonodavstva o uvjetima rada koji predstavljaju temelj prava koji se nalaze u različitim socijalnim direktivama e, za izgradnju jedinstvenog tržišta. Business Europe je bio e, dio svih ovih rasprava ovim propisima i e, više poslodavaca i organizacija radnika je pozvano da e, sudjeluje na bilateralnim dijalozima o svim ovim pitanjima. Business Europe je bila jedina organizacija poslodavaca koja je prihvatila ove razgovore zajedno sa Etukom i kao ishod ovih razgovora objavili smo više dokumenata o makroekonomskim politikama, o obukama i svim onim aspektima koji mogu olakšati tranziciju ka jedinstvenom tržištu. Sljedeća faza je bila faza ugovora iz Maastrichta i zajedno sa Etukom smo i tu dali velik doprinos e, za jačanje socijalne dimenzije u Europskoj uniji, tako što smo se dogovorili da postoji jedan sustav koji će omogućiti europskim socijalnim partnerima pregovaranje europskog e, e, okvira pravila i to stoji u člancima 154 i 155 ugovora. To su članci koji se temelje na sporazuma E, između e, Business Europa i Etuka. Razlog zbog kojeg smo odlučili e, krenuti u ove pregovore je činjenica da je ugovor iz Maastrichta proširilo kvalificirano glasanje na uvjete rada, a to je tradicionalno bilo područje na, u za koje su nadležnost e, imali poslodavci i e, radnici, te smo htjeli zajamčiti da tu nadležnost oni i zadrže. Nedavno, kada je gospodin Juncker e, stupio na vlast, pozvao je socijalne partnerstve da daju partnere da daju novi poticaj e, razvoju socijalnih aspekata. E, nakon skoro godinu dana pregovora, prošle godine smo se dogovorili o značajnoj izjavi sa komisijom, vijećem i etukom o e, otvaranju novog socijalnog dijaloga. To je također bitno za cjelokupnu rast, raspravu daljnjeg razvoja socijalne dimenzije Europske unije. Za Business Europe sasvim je jasno da se ovdje radi o novom početku i da trebamo uložiti dodatne napore za poboljšanje europskog socijalnog modela e, tu socijalni partneri moraju pomoći jedni drugima, moraju stupiti u pravi e, socijalni dijalog i razgovarati o reformiranim e, partnerstvima kako bi modernizirali europski socijalni model. Ono što je točno je činjenica da sa svim izmjenama do kojih dolazi u svijetu ili u Europi, e, načinu rada, poduzeća, željama radnika. Mi moramo stalno prilagođavati ovaj socijalni sustav. U potpunosti smo uvjereni da u sadašnjim okolnostima kada Europa ne predstavlja samo Europu, već e, predstavlja Europu koja se suočava sa populizmom i protekcionizmom, bitno je usredotočiti europske politike na gospodarski rast i otvaranje novih radnih mjesta u Europi. Dosta toga je tu u igri. Poduzeća i građani su zabrinuti za svoju budućnost. Čuli smo dosta toga o zabrinutosti radnika, ali mislim da ne smijemo zaboraviti ni poduzeća, među kojima mnoga mala i srednja poduzeća koja su zaista zabrinuta za njihovu budućnost u sadašnjim veoma teškim uvjetima. Kada zajedno raspravljamo o tome kako ići dalje, mi e, predlažemo prava rješenja e, i ne stvaramo lažna očekivanja. To bi bilo nešto što bi bilo dosta opasno i što bi nam se moglo vratiti kao bumerang kasnije kada ljudi koji nas prate shvate da ne ispunjavamo naša obećanja. Kroz sadašnju analizu shvatili smo da sadašnji problemi e, socijalne politike u Europi nisu e, vezani uz deficit socijalnih aspekata EU. Evropska unija predstavlja 7% svjetskog eh, stanovništva i proizvodimo 22% globalnog BDP-a, a predstavljamo 40% javnih rashoda na eh, socijalna pitanja. Pravo pitanje koje se trebamo postaviti je kako dobiti veći povrat na ulaganje koja vršimo na ovom području i kako zajamčiti da napori koje ulažemo zaista dovedu do željenog rezultata, a željen rezultat je veći gospodarski rast i više radnih mjesta u Europskoj uniji. Tužna stvarnost danas je da usprkos masovnim ulaganjima i socijalnim e, rashodima moramo e, se suočiti sa smanjenjem zapošljavanja na razinu prije krize. To je naročito uzrokovano činjenicom a prethodni govornici su o tome govorili, da je došlo do smanjenja ulaganja e, i privatnih i javnih ulaganja kao rezultat krize. Dakle, u potpunosti se slažemo da e, trebamo stvoriti uvjete za povećanje ovih ulaganja, ali mora se raditi o produktivnim ulaganjima, dakle javnim ulaganjima koja će biti produktivna i privatnim, naravno, koje ne smijemo zaboraviti ali za to trebamo poboljšati poslovno okruženje. Moram se sada vratiti na pitanje koje se zaista tiče stupa socijalnih prava. Mislim da tu se moramo osvrnuti na potrebe poduzeća e, s obzirom na tržište rada. I uz nov zahtjeve potrošača, nove tehnologije, nove modele rada koji se uvode kao e, rezultat e, postepene digitalizacije gospodarstva i e, za kojom Europa kaska u odnosu na druge konkurente sa stanovništvom koje je stari, različitim zahtjevima za ravnotežom između poslovnog i privatnog života, E, sa e, nelinearnim karijerama e, jedinstveno rješenje prilagođeno za sve ne postoji. Zato moraju postojati socijalne politike i politike zapošljavanja koje će uzeti u obzir sve poteškoće s kojima se suočavaju žene, drugi radnici i mladi koji se nalaze na tržištu. Moramo zbog toga preći sa tereta zapošljavanja i prebacivanja tereta zapošljavanja sa e, jedne kategorije na drugu i usredotočiti se na pet ključnih e, mjera. Omogućiti stvaranje novih radnih mjesta u poduzećima. To je zaista temeljan aspekt ako želimo dati ozbiljan odgovor na zabrinutosti naših građana. Drugo, moramo e, raditi na uklanjanju prepreka E, i zamki za e, nezaposlenost i siromaštvo. Također trebamo raditi na obuci. U Europi postoji paradoks, a to je e, suživot između visokih stopa nezaposlenosti i velikog broja radnih mjesta koja su jako kvalificirana i koja nisu popunjena. Zatim moramo se pozabaviti neusklađenosti između nacionalnih i europskih propisa. Da ne govorim samo o europskim propisima koje su usvojene u proteklih nekoliko godina, koje mora biti, e, mora biti stabilna i e, primjenjena, ali na nacionalnoj razini mora doći do određenih prilagadbi. E, I posljednje, moramo vidjeti na koji način poboljšati troškovnu učinkovitost e, i stvoriti zaštitne mjere kako bismo stvorili e, marže za apsorbiranje indirektnih troškova. Ukratko, u Business Europu mi e, ne smatramo da ograničavanje E, socijalnih ili e, radnih prava će dovesti do stvaranja novih radnih mjesta, čak suprotno dovešće do e, suprotnog učinka. Mi moramo raditi na reformama tržišta rada i usredotočiti se zaista na područja koja su od velikog značaja. To nije E, bitno samo za poboljšanje gospodarstva i radnih e, mjesta, već i poboljšanje e, do kohezije između država članica. ako želimo imati postepenu gospodarsku i socijalnu konvergenciju i smanjiti razlike između država članica, moramo imati jednak napredak e, u provedbi strukturnih reformi u cijeloj Europi. I na kraju nekoliko riječi o jačanju javnih e, financija, bez obzira na to da li nam se to dopada ili ne, to je dio odgovora za poboljšanje e, socijalnih aspekata. Ne možemo te imati održiv socijalni sustav bez zdravih javnih financija. Ovdje postoje e, i e, benchmarking e, koji se razmatra kao jedan od stupova socijalnih prava i to je nešto što moramo uključiti u europski semestar. Ne bismo trebali stvarati paralelne puteve. I posljednje, mislim da taj benchmarking treba poštovati ograničenje europskih nadležnosti, moramo poštovati autonomiju socijalnih partnera u državama članicama i e, nacionalne strukture za e, odlučivanje o plaćama. Business Europe e, od komisije je zatražio po pitanju socijalnog stupa da renovira reformu tržišta rada, pruži priliku za poboljšanje funkcioniranja tržišta rada i socijalnih sustava moramo raditi na inovacijama, eksperimentima i uskladiti se sa digitaliziranim gospodarstvom. Također moramo uzeti u obzir želje društva koje teže ka drugačijom zaštitom koja će im pružiti stvarne mogućnosti i e, omogućiti pojedincima da preuzmu veću odgovornost koje će moći razviti bolje karijere u radnom životu. Hvala. Merci. Euh, donc on a la... Hvala. Dakle, čuli smo sada koja je vizija i poslodavaca. Čuli smo što Business Europe misli o socijalnoj e, dimenziji. Vi ste nam napomenuli da Business Europe zaista sudjeluje u svim ovim pregovorima od samog e, početka i budući da smo čuli e, mišljenje sindikata i poslodavaca, predajem riječ gospođi Gabriele Bišop koja će nam reći na koji način na sve ovo gleda ekonomsko i socijalno vijeće Europske unije. Hvala Klođu, uvaženi zastupnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta, dame i gospodo, dragi kolege. Što obećaje Europska unija i što obećavaju europski ugovori? Stvaranje velikog tržišta, složenih postupaka i mehanizama ili obećavaju ugovori da će poboljšati blagostanje građana i njihove radne i životne uvjete i okolnosti. Mislim da bi to trebao biti naglasak naših politika koje provodimo. O tome smo razgovarali, a također smo čuli od prethodnih govornika. Europska unija naime ima socijalni model i taj socijalni model je građanima važne zaštite i prava. Također je spomenuto da je europski socijalni dijalog igrao ključnu ulogu u uspostavi mnogih prava. I u prethodnoj raspravi, a to je potkrepljeno i činjenicama, čuli smo da je ugrožen ovaj europski socijalni model kojim se ponosimo. A ako razmotrimo europsku krizu i udarce 2008. godine, osjećamo posljedice tih udaraca već deset godina i deset godina bilježimo porast socijalne krize i deset godina tijekom kojih Europska unija koja se nije uspjela nositi sa problemima i osmisliti zajednička rješenja koja bi bila pravedna i koja bi podržavali svi. Čuli smo podatke o nezaposlenosti, o nejednakostima, naročito o nezaposlenosti mladih. I uvijek eh, smo nastojali znači, rješenja za, za te probleme, ali nismo ih uspjeli riješiti. Moram biti ovdje otvorena, kao što je netko već spomenuo. Znači, ako ovako nastavimo, Europa će propasti. Neće propasti zato što je izgubila povjerenje tržišta, nego će propasti zato jer je izgubila povjerenje građana. Svi znamo što je u igri. Stoga, gospodarski i socijalni odbor koji se sastoji od tri skupine poslodavaca, radnika i drugih predstavnika civilnog društva, je uvjeren da trebamo se suočiti sa ovim sve većim jazovima u našem društvu i da trebamo spriječiti daljnu dizintegraciju naše unije. Dakle, ako pogledamo naslov ovog panela koji glasi sveobuhvatnija i usklađenija socijalna dimenzija Europske unije, onda je jasno da to nije samo ukras nego da trebamo promijeniti gospodarsku i monetarnu uniju i uključiti socijalnu dimenziju u gospodarske i fiskalne politike. Zbog toga u našem odboru smo izradili sveobuhvatni paket mišljenja o tome kako ojačati i stabilizirati gospodarsku i monetarnu uniju i to sa konkretnim prijedlozima koji se mogu odmah ostvariti ili sa predlozima o kojima treba dodatno promisliti ako trebamo iskoristiti strukturiranje u ojačanju suradnju i također prijedloge koji predviđaju nužnost izmjene i dopune ugovora, iako znamo da je to složeno, no ipak smatramo da trebamo raditi u tom pravcu jer inače prava stabilizacija neće biti moguća. Stoga je naša socijalna dimenzija za nas ključna, a rasprava o socijalnom stupu je dobro polazište za to. Zbog toga smo prošlog tjedna na gospodarskom i socijalnom odboru jednoglasno usvojili mišljenje o socijalnom stupu sa jasnim preporukama oko kojih smo se svi složili, dakle poslodavci, e, radnici, svi dijelovi civilnog društva. Složili smo se da se moramo time pozabaviti. Ja ću spomenuti dvije preporuke zato jer je to upravo prednost ove međuparlamentarne rasprave jer je prekinuta veza između Brisla i zemalja članica i zbog toga smo pokrenuli 28 rasprava o zemljama članicama sa svim dionicima i sa više od 1800 predstavnika civilnog društva i nastali smo znači multiplikatore. Mi smo rekli trebamo se e, pojaviti u svim zemljama članicama, ne samo u Briselu. Zbog toga želim e, podijeliti s vama neke prijedloge oko kojih smo se sporazumjeli. A oni se naročito bave budućnošću gospodarske i monetarne unije. Rekli smo Da treba naglasiti međuovisnost e, socijalnih i gospodarskih politika jer e, u doba krize stavljamo težište ili na gospodarske ili na socijalne politike, no trebamo uspostaviti dobru ravnotežu između njih e, i treba vidjeti koja je njihova međusobna veza. Sada u posljednjih nekoliko godina gospodarska politika se provodi na štetu socijalne dimenzije u brojnim zemljama članicama i na štetu kolektivnog pregovaranja u mnogim zemljama članicama. Dakle, popuštanje mjera štednje je svakako korak u pravom smjeru, ali treba nam više ulaganja, treba nam više javnih ulaganja i također smatramo da europski semestar trebamo iskoristiti za podizanje razine zaposlenosti i za ostvarivanje socijalnih ciljeva koji moraju biti na istoj razini sa gospodarskim ciljevima i makroekonomskim razmatranjima u sklopu europskog semestra. Zbog toga smo u jednom prethodnom mišljenju predložili stvaranje snažnijeg makroekonomskog dijaloga u europodručju koje će obuhvatiti sve europske zemlje uz sudjelovanje i ministra socijalne skrbi uz ministra financija i gospodarstva i sa sudjelovanjem svih socijalnih partnera. I to možemo odmah ostvariti i ne trebaju nam izmjene ugovora za to. I to možemo već sada odmah odobriti, a to bi također ojačalo sudjelovanje socijalnih partnera, jer socijalni partneri nam trebaju ako se želimo pozabaviti nekim e, od neravnoteža s kojima se u ovom trenutku suočavamo. Dakle, sve tri skupine su to čvrsto uvjerene i time se bavi naše mišljenje o socijalnom stupu, odnosno da nam treba veća fleksibilnost i da nam treba zlatno pravilo za javna ulaganja, a to moraju biti ulaganja u budućnost. To naročito znači pitanje digitalizacije budućnosti rada i nužnog prijelaza koji se mora ostvariti na to. Znači to da treba ulagati u budućnost i pružiti građanima nadu da ćemo zajednički u Europskoj uniji iznaći načine za vršenje utjecaja na budućnost rada, zato jer na to ne utječe samo tehnologija, nego i dobre politike, a Europa je pravo mjesto za bavljanje time, zato jer mnogi problemi koji se tiču budućnosti rada ne mogu se riješiti isključivo na nacionalnoj razini. Ako gledamo platformski rad i drugo, jer to nije ograničeno na domaća tržišta rada. Također, s obzirom na Junkerov plan treba nam bolja ravnoteža u različitim regijama, zato jer ona je trenutno odsutna i treba nam također i uža veza sa ulaganjima u socijalu i sa paketom za ulaganja u socijalnu skrb. Uvjereni smo također da nam je potreban bolji mehanizam za konkurentnost kako bismo se suprotstavili neravnotežama i šokovima i također nam trebaju mehanizmi za bolju preraspodjelu. Kao što je i već istaknuto ovdje, treba nam bolja usklađenost sustava socijalne zaštite, što znači da nam treba obvezujuća socijalna zaštita, već smo predložili europsku minimalnu plaću u okvirnoj direktivi kako bismo osigurali bolju gospodarsku i teritorijalnu koheziju, a Također moramo se pozabaviti pitanjem minimalnih plaća u Europi, ne određivanjem minimalne plaće, nego E, se naš prijedlog poziva na rad Međunarodne organizacije rada. Tu se također naglašava da nam treba bolja konvergencija po pitanju plaća, što za nas znači da e, bi to iznosilo 60% medijana plaće. Evo, s obzirom da osim bez dovoljno vremena, dakle moram reći da sam slušala prethodnu raspravu i E, sada imamo e, dvije škole mišljenja. Jedna škola kaže da na pravom smo putu, trebamo ustrajati na njemu, a druga kaže gledajte, mi smo stvorili brojne probleme, nejednakosti, probleme u društvu i trebamo promijeniti pristup e, i stvoriti bolju ravnotežu između gospodarske i socijalne dimenzije. Mislim da se ne bismo smjeli isključivo držati e, jedne ili druge struje, nego bismo trebali usvojiti jedan pragmatičan, razuman pristup koji će pokazati građanima da smo sposobni suočiti se sa izazovima budućnosti i da to možemo bolje učiniti u Europskoj uniji sa jedinstvenim tržištem sa 500 milijuna građana i da je to naša snaga i prednost. Hvala vam. Merci pour cette note positive, ça fait pas Hvala na ovim pozitivnim aspektima. Mislim da je dobro i čuti pozitivnu viziju o budućnosti, upućenost e, socijalnih partnera koja mora biti ojačana, ali vi ste također mi omogućili da sada odmah predam riječ gospođi Rodriguez koja će se nadovezati na ovu temu jer ste vi govorili o e, izvješću o e, socijalnom stupu koji je jednoglasno bio usvojen u Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, što nije bio u potpunosti slučaj u parlamentu. E, Hvala. Zadovoljstvo mi je što mogu predstaviti nedavno izvješće Europskog parlamenta o Europskom stupu socijalnih prava E, to je izvješće uživao podršku velike većine i tapače e, 15 značajnih klubova, što je doista važno. Ovdje imam uza sebe dva izvjestitelja u Sijeni, Tom Bandeleke iz redova Pučana i anorija Kalvešamona iz iz Aldea. Dakle, mi smo nakon intenzivnih e, pregovora izradili, rekla bih, značajno izvješće. Najviše smo željeli uzeti u obzir e, stanje građana, jer svi su svjesni činjenice da e, građani misle da gube kontrolu nad situacijom koju žele povratiti. Dakle, stup socijalnih prava bi im trebao pružiti više mogućnosti kako bi stekli kontrolu nad vlastitim e, uvjetima rada i života. Mislim da je to pravovremena inicijativa koju je predložila Europska komisija jer smo suočeni sa e, novim protokom ideja diljem Europe prema kojim bi najbolji način zaštite građana bio povratak unutar nacionalnih granica. Mi u Europskom parlamentu, barem većina nas, ne smatraju da je to točno, nego da pače misle da je to iluzija i da bismo trebali pružiti bolja europska rješenja koja će nadopuniti kvalitetne nacionalne politike. Drugi cilj bio je pozabaviti se razlikama između zemalja članica i potrebom eh, da se ponovno pokrene konvergencija prema e, gore, naravno imajući u vidu i kvalitetno funkcioniranje jedinstvenog tržišta i europodručja. Zbog toga smo izradili ovo izvješće koje je ažurira socijalne standarde, ali također određuje sredstva kojima će se ostvariti ti socijalni standardi. Mi smo željeli pozabaviti se stanjem građana tijekom njihovog životnog ciklusa, dakle počevo od djece, suzbijanjem siromaštva djece i tu smo E, pozvali na donošenje snažnijih jamstava za mlade i također za, na uspostavljanje bolje ravnoteže između života i rada, ali također smo uzeli u obzir nove trendove na tržištu rada i naročito digitalnu revoluciju. Mi želimo priznati da digitalna revolucija sa sobom nosi ogroman potencijal koji trebamo iskoristiti za stvaranje boljih i kvalitetnijih radnih mjesta. Zbog toga smo zaključili da trebamo stvoriti preduvjete kako bi svi radnici i poslodavci povezani sa digitalnom ekonomijom mogli imati jasne radne ugovore koji postavljaju jasne radne odnose i sa jasnim pristupom socijalnoj zaštiti. Dakle, ugovore koji su prilagođene njihovim potrebama. To je inovacija koju moramo razraditi kako bismo na najbolji mogući način iskoristili digitalnu revoluciju. Također smo imali u vidu potrebu uspostave novih socijalnih prava za 21. stoljeće, a to je takozvano jamstvo vještina. Dakle, mi vjerujemo da bi osnovna razina obrazovanja za sve u Europi trebala biti e, viša stručna sprema i e, dakle srednja škola i da bi to trebalo donijeti i e, cjeloživotne mogućnosti i takvo temeljno obrazovanje bi trebalo biti socijalno pravo. Kada je riječ o minimalnoj plaći u konačnoj verziji izvješća, E, odlučili smo da trebamo uspostaviti donje pragove za prihode u zemljama članicama, ali ipak da trebamo e, poštovati socijalni dijalog e, koji ima za zadatak određivanje plaća, uzimajući u obzir naravno i kretanje u produktivnosti. Također, e, postavilo se pitanje sredstava za ulaganje, za ulaganje u stvaranje radnih mjesta, ali također i za poticanje socijalnog ulaganja. Zbog toga smo u pozivima vrlo konkretno iznijeli načine za korištenje europskog proračuna, europskog fonda za društveno ulaganje i također e, potrebu dopunjenja monetarne unije odgovarajućim fiskalnim kapacitetom svi smatramo da te instrumente treba razraditi na taj način da možemo podići razinu ulaganja, okrenuti se ka budućnosti i to pretvoriti u kvalitetna radna mjesta, ali e, pri tome trebamo osigurati i odgovarajuću razinu socijalne zaštite za sve radnike. Priznali smo također da treba nešto poduzeti po pitanju porezne politike jer e, znamo da su troškovi e, radne snage već previsoki u Europi, tako da prema nama, kako bismo održali naš sustav socijalne zaštite, trebamo premjestiti porezno opterećenje sa rada na druge čimbenike. Nadamo se da kada komisija bude iznijela svoj prijedlog o stupu socijalnih prava, da će se svi ti prijedlozi uključiti u plan puta za socijalnu Europu koji će se usvojiti u Rimu i da će se socijalni partneri porazumjeti o tome kada se budu sastali na tropatitnom sastanku na vrhu prije nego što se održi sastanak vijeća u Rimu. Hvala, to bi bilo sve gospodine predsjedavajući. Hvala. Vidimo koliki je značaj ovog socijalnog stupa kao i očekivanja koja imamo kroz dva izvješća o kojima smo govorili malo čas, jedan iz Europskog parlamenta, drugi iz Gospodarskog i socijalnog odbora, vidimo da se ne možemo zadovoljiti samo deklaracijama, izjavama e, o željama, već moramo zaista sa riječi preći na dijela i e, osmisliti konkretne politike. Predlažem da otvorimo raspravu. Predajem riječ gospođi Klari Marques Mendes iz Skupštine Portugala u ime Pučana. Evo, pogledat ćete ovdje na ekranu vrijeme koje vam je dodijeljeno. Ako se uključi crveno svjetlo, trebate brzo zaključiti. Hvala. Hvala vam, predsjedniče. Lijep pozdrav svim kolegama. Željela sam naglasiti da je ovo vrlo važna tema i zadovoljan sam što imamo mogućnost raspraviti sva ova pitanja vezana uz zapošljavanje i socijalna pitanja. Isto tako i socijalna prava, jer tu se radi o onome što je ključno, da se pobrinemo, da dobijemo tu socijalnu koheziju koju toliko danas trebamo i da se borimo protiv socijalnih razlika. Mislim da je vrlo važno da se usredotočimo na radna pitanja i politike za borbu protiv nezaposlenosti. Moramo povećati razine zaposlenosti sa boljim, kvalitetnijim i većim brojem radnih mjesta i mogli bih vam dati neke primjere iz Portugala. Mi smo prošli kroz vrlo komplicirano krizno razdoblje što je dovelo do šokantnih statistika nezaposlenosti. Brojke su se počele polako poboljšavati, no mislim da je to rezultat strukturnih reformi koje su provedene u zemlji, osobito reforme radnog zakonodavstva. Zamisao je za toga da se poduzećima pruži bolja konkurentnost kako bi cijelo gospodarstvo postalo konkurentnije i kako bismo stvorili bolja e, radna mjesta i veći broj. Uvjereni smo da rezultat smanjenja nezaposlenosti je izravna posljedica našeg truda. Države članice diljem Europe naporno rade i pokušavaju koordinirati svoje politike, a kada bismo u budućnosti to mogli snažnije učiniti, dobili bismo i bolje rezultate i lakše bismo postigli ciljeve koje svi dijelimo, a to je bolja socijalna kohezija i veći broj boljih radnih mjesta. Gospodin Enrique Cafe Chambona, Eh, gracias, señor Hvala vam. Dakle, govorio bih danas u svoje ime, ne u ime Alda, jer je on poprilično širok, velik klub sa podijeljenim stajalištima po nekim od ovih tema. Spomenuo bih, dakle, tri pitanja. Prije svega, ovdje se očito radi o gorućem političkom pitanju na europskoj razini postojanje socijalnog stupa kao takvog je dobra stvar. Ukoliko želimo više Europe koja bi bila u službi trenutno demoraliziranih građana. Stoga je ključno podržati socijalni stup. A druga je stvar kako bi smo to ostvarili, to mora biti plod europske solidarnosti. Ne možemo ljudima reći da kada banke u nekim nestabilnim zemljama dođu u opasnost, da će se europskim novcem uređivati te financije. Ili pak želimo želimo li obraniti Europu, treba će nam sredstva ukoliko nas napuste naši saveznici, ali tada neće doći do nikakvih transfera u socijalnim poljima, primjerice Fond za socijalnu pomoć koji pomaže ljudima u lošim trenucima i kroz što se stvara i socijalno temelje. Dakle, ne možemo imati takve neravnoteže i kada govorimo o praktičnoj provedbi pojedinih prava, to bi moglo predstavljati problem. Kvantifikacija na europskoj razini smatram da više neće biti moguća. Hvala, gospodin Andrej Unko iz Njemačkog parlamenta. Ähm, Hvala. U proteklim tjednima zaklada Vetman je izdala jedan indeks socijalne pravde. 180 milijuna ljudi, 23,7% u opasnosti su od siromaštva i socijalne isključenosti. Udio siromašnih koji su zaposleni na puno radno vrijeme povećao se za 7,8%, nezaposlenost mladih i dalje je visoka, socijalne nejednakosti unutar i između zemalja su također visoke. Komentar na to je da sve veći udio ljudi koji ne može živjeti u svojim plaćama zapravo podkopava kontinuitet našeg ekonomskog i socijalnog poretka. To je razlog za brigu i političke posljedice su ozbiljne. Dakle, radi se o prijetnji europskoj koheziji. Ne mislim da je to samo posljedica loših politika na nacionalnoj razini. Po meni, do ovoga dijelom dovela je reakcija na financijsku i ekonomsku krizu i ona po meni nije bila odgovarajuća. Neki od ovih problema će nas na samu arhitekturu ekonomske i monetarne unije, primjerice besmisleni kriteriji iz Maastrichta, a Europska komisija je prihvatila taj problem, pokušala učiniti nešto protiv toga, no Europski stup socijalnih prava je jedan korak u dobrom smjeru. Ali moje pitanje je da li je to dovoljno? Ako pogledate malo bolje, Europski stup socijalnih prava je poput nekog diva iz dječjih priča. Što smo mu bliži, to djeluje manji. No u krajnjoj liniji radi se o analizama i indikatorima za države članice, što ne znam da li je samo po sebi dostatno. Ne radi se ovdje o Europskoj socijalnoj povelji. Ova inicijativa je svakako dobrodošla, jer se nadovezuje na neke zahtjeve za tako nečime, no po meni potrebno je doista promijeniti paradigmu da bismo došli do stvarno socijalne Europe. Hvala. Tom Vandenken iz Europskog parlamenta i koji je bio izvjestitelj u Sjeni za izvješće o socijalnom stupu. Hvala vam, kolege, dame i gospodo. Europska unija je jedinstven projekt koji stvara socijalnu skrb, no ako stvari stavimo u perspektivu i pogledamo razdoblje prije 70 godina, vidimo da se nalazimo na istom mjestu i moramo de definirati probleme. U suprotnom, građani će izgubiti povjerenje u Europu. Snažna socijalna dimenzija je ključna stvar i mislim da je dobro da i na europskoj nacionalnoj razini razgovaramo i razmišljamo o socijalnoj dimenziji. Mislim da je važno da osobito razmotrimo i socijalni stup, no ukoliko postoji nešto što u ovoj raspravi doista moramo učiniti, to je konkretni prijedlozi za poboljšanje stvari i moramo doći do konsenzusa nadstranačkog o cijelom nizu promjena koje možemo provesti. Možda su neke od njih male, ali su važne. Najgore što možemo učiniti je ono što se najčešće dogodi. A to je upasti, zapet, zaplesti se u stranačku politiku gdje svak daje svoj popis želja i na kraju se od toga ništa ne dogodi. Moramo dakle razmotriti ulogu raznolikost naših država članica, situacija u Njemečkoj ili Nizozemskoj razlikuje se od Grčke i drugih zemalja. Moramo dakle poštivati socijalni dijalog, nešto na čemu se pomno radilo velik broj godina što ne možemo jednostavno ostaviti po strani. Naš posao je stoga prilično jasan i postaje sve jasniji, a to je da se moramo pobrinuti da postoji socijalna konvergencija, ali isto tako nužno je poštivati okvir koji nam nudi europski semestar. Isto tako moramo uzeti u obzir i digitalnu revoluciju koja utječe na cijelu Europu. Moramo se pobrinuti da smo predvodnici, a ne da hvatamo korak. E, još tri govornika. Nećemo moći dati riječ više zastupnika jer nemamo dovoljno vremena. Gospodin Ivan Gonzales e, iz Portugala u ime SND-a. Hvala. Čestitao bih prije svega našim panelistima, uključujući Mariju Žao Rodrigeš. E, što se tiče europskog stupa socijalnih prava. Mislim da je na mjestu da se Europa više brine o socijalnim pitanjima jer se suočava sa opasnostima, izazovima, imamo probleme nezaposlenosti mladih i nismo uspjeli učinkovito se boriti protiv socijalnih nejednakosti koje sve više rastu u Europskoj uniji. Mnogi europljani u opasnosti su od siromaštva i smatram da bismo trebali učiniti što god možemo kako bismo izbjegli neka brza, laka, populistička ili nacionalistička rješenja. Ne radi se ovdje samo o imigrantima. Takvi komentari idu protivno samim temeljnim osnivačkim vrijednostima Europske unije, poput slobode, poput solidarnosti. Solidarnost bi također trebala postojati između naroda. Ja dolazim iz zemlje Portugala koja je bila podvrgnuta jednom paketu za spašavanje, kroz koje je prošla i 2015. imat će 2,3% deficita. No, pridržavanje, čisto pridržavanje proračunskih ciljeva nije samo sebi svrhom. Sada moramo pronaći način da preoblikujemo svoje socijalne politike kako bismo imali više javnih investicija, veću socijalnu pravednost i Europu koja će dopustiti svojim e, državljanima da žive bolje. Dakle, ovdje je u pitanju sama budućnost Europe i njezinih građana zbog toga što mislim da se svi suočavamo sa jednom velikom opasnošću. Hvala. Sofia Ribeiro. Hvala Sofija Ribeiro iz Portugala, zastupnica Europskog parlamenta. Hvala predsjedniče. Poželjela bih dobar dan svim kolegama. Ova rasprava po meni ne može jednostavno biti ideološka rasprava. Moramo doživljavati na dvije razine. Prije svega, sagledavajući konvergencije u socijalnim politikama, ako se radi o sterilnoj raspravi koja je u potpunosti nepovezana s europskom integracijom, to bi doista bilo šteta. Jer koje su tu zajedničke nadležnosti i što je u rukama država članica, a što u rukama Europske unije. Ako samo razgovaramo o tome kakve su nam politike potrebne za rodnu jednakost ili tome slično, to je nešto što je svakako na mjestu i što je potrebno, no moramo na umu imati koji bi predlozi trebali doći iz Europskog parlamenta, a koji iz država članica. Ako govorimo o direktivi o upućivanju radnika, to je jasan pokazatelj problema. Ako govorimo o socijalnoj konvergenciji, ne spominjući različite razine, integracije tada vodimo sterilnu raspravu. Moramo dakle vidjeti kako se sve povezuje sa ekonomskom politikom, a kroz europski semestar uspjeli smo unijeti socijalne pokazatelje za poslenosti kako bismo bolje vidjeli da li su politike na mjestu. No, tada trebamo poduzeti sljedeći korak, a to je da formiramo mehanizme koje možemo upotrijebiti kada pokazatelji se kreću u pogrešnom smjeru. Socijalni pokazatelji moraju biti uravnoteženi sa ekonomskim pokazateljima kako bismo se pobrinuli da se trenutno mogu poduzeti mjere gdje je to potrebno. I nadvezla bih se i na prethodne govornike. Europski semestar mora uključivati socijalne partnere u svakoj fazi. I moramo se pobrinuti da ispunimo očekivanja. Moramo uspostaviti ravnotežu između odbora u Europskom parlamentu, odbora za ekonomske politike i za zapošljavanje, a također na vijeću bi ne bismo trebali samo razgovarati. Hvala. Još e, samo e, dva govornika. E, molim e, ta dva posljednja govornika zaista da ne govore duže od minuta ako je to moguće. Nikolas Manjos iz Grčke u ime kluba GUE. E, Dobar večer. Pokušat ću biti kratak. Pratio sam sve događaje, bio sam prisutan ovdje i prošle godine i bojim se da nismo svjesni u kakvom dobu živimo. Sva četiri govornika vrlo su lijepo svoje izlaganja iznijela, no nismo zaključili kako smo došli do ove točke do točke gdje je preko 20% stanovništva u vrlo lošem stanju. Govorimo o krizi, ali ne govorimo o tome kako ju nadići. Čovječanstvo se i u prošlosti suočilo s takvim krizama i najčešće bi ih nadilazilo kroz rat. Sigurno sam da Europska unija to ne želi. Dakle, moramo razgovarati o uzrocima kriza, a uzrok može biti samo jedan, a to je ekonomska politika na koju su europski građani prisiljeni. U njoj imamo dva elementa, ona je kaznena u odnosu na radnike, a drugi element brine samo za prikupljanje bogatstava u rukama što je manjeg broja ljudi moguće. Hvala. I na kraju e, Kira Gribodo iz Italije u ime socijaldemokratske stranke. Hvala gospodine predsjedavajući i hvala kolegama. Jutro sam već imala priliku istaknuti neke od napomena koje su se čule u raspravi u odboru za zapošljavanje u našem zastupničkom domu. Mi smo u tom smislu iznijeli jedan zaključni dokument sa istupnutnim određenim pitanjima. Ovdje ću samo iznijeti jednu nužnost koju snažno osjećam jer e, mi koji vjerujemo u socijalnu Europu smatramo da je to doista potrebno jer želimo Europu naroda i taj cilj trebamo i dalje nastaviti, ostvarivati i to što brže. Ova rasprava koja je svakako pozitivna i tijekom koje smo čuli mnoge stajališta koja su na pravom tragu, mora se nastaviti i nakon izvješća koje će objaviti komisija i nadamo se da će i nacionalni parlamenti moći i dalje nastaviti sa ovakvim promišljanjima. Hvala. Euh, euh, Hvala. Evo sada smo došli do eh, zaključnog dijela. Želim se svima zahvaliti na izlaganjima. Hvala našim govornicama. E, mislim da ste primijetili e, kvalitetu ovih izlaganja i izvješća o kojima smo govorili. Mislim da je sve ovo što smo sada rekli bitno ne samo za sadašnjost, već i za budućnost. Vjerojatno smo, ste primijetili određene razlike između govornika, to je također e, bitno, ali svi idemo kao određenoj konvergentnosti. Povjerenik, europski povjerenik zadužen za eh, gospodarske i monetarna pitanja, gospodin Pjer Moskovici, za vrijeme eh, jednog sastanka eh, jučer je rekao nešto što je zanimljivo za ovu raspravu. On je rekao da bez socijalne dimenzije Europska unija ne bi bila potpuna i on računa na bijelu knjigu Europske unije da bi za 60. obljetnicu ugovora iz Rima mogli integrirati čitav niz elemenata ugovore kao što je na primjer gospodarska konvergencija ka gore, mehanizam za stabilizaciju, ali isto tako i jamstva za nezaposlene. E, želi da države eurozone preuzmu odgovorno e, odgovornost za provoženje provođenje reformi i stabiliziranje eura. To je jako bitno u ovoj našoj raspravi. Primijetili smo u izlaganjima i vašim komentarima da je srž ovog europski socijalni model koji e, se nalazi u teškoj situaciji danas zbog krize, e, zbog nesavršenosti određenih politika i vidimo da tu postoji jačanje razlika e, u našim društvima koje ugrožavaju tu koheziju kojoj svi težimo i koju teže naši građani jer jedino na taj način mogu vjerovati u bolju budućnost. Jedna od ključnih mjera je socijalni dijalog, jačanje europskog socijalnog dijaloga. A Europski socijalni dijalog je smislen jedino ako nakon e, zaključenog sporazuma bude konkretno i primjenjen. Tu postoji e, niz elemenata koje treba uključiti u budući europski stup, e, nužna obuka, jačanje investicija, kvalitetnih investicija i investicija koja će služiti za otvaranje novih radnih mjesta i smanjiti broj nezaposlenih. E, to se sve protivi mjerama štednje, moramo vidjeti na koji način e, e, ublažiti mjere štednje i imati bolju socijalnu budućnost. Ono što je sasvim jasno je da je socijalna politika i politika konvergentnosti politika za koju se smatra da je ključna za odgovor na izazove pred kojima se nalazimo. E, tu uzimam obzir i reviziju direktive o upućenim radnicima u kojima smo dosta govorili o mobilnosti e, radnika i konkurentnosti između poduzeća, e, država, a pa čak i radnika međusobno. Mislim da je ovdje zaista jako važno pronaći ponovno povjerenje E, povjerenje e, građana, poduzeća i radnika. I na kraju bih e, zaključio uz jednu rečenicu koju veoma često koristim. Možda je karikaturalna, ali je stvarna u povijesti Europske unije i naših zemalja nikada nismo uspjeli stvoriti gospodarski raj na e, socijalnoj pustinji kao što nismo nikada stvorili e, socijalni raj, na temelju e, gospodarske pustinje. To vam pokazuje koliko su ova dva elementa povezana, ne mogu stalno biti oprečna, moraju se nadovezivati uz interes koji nas je sve ujedinio, a to je ostvariti dobrobit ljudi koje mi ovdje predstavljamo. Dakle, to su sve elementi koje moramo uzeti u obzir kako bi se iznašli rješenje za izazove pred kojima se Europska unija danas nalazi. Hvala. on me le rappelle, on ne devrait me Evo na kraju su me podsjetili, a ne bi me smjeli podsjećati na to da se zahvalimo prevoditeljima koji su radili nešto duže nego što je bilo predviđeno, a bez njih socijalni dijalog u europskim institucijama ne bi bio moguć. Hvala još jednom.